Prelazimo sada na drugu točku dnevnog reda, to su usvajanja zapisnika, a ako nema komentara, onda ću smatrati da je, su ove e, zapisnici usvojeni, a predsjedavajući nije danas mogao doći jer je morao ići na pogreb. Pa ću ja danas predsjedavati cijeli dan drugih priopćenja predsjednika nema, pa idemo izravno na četvrtu tečku dnevnog reda. U ovom odboru pokušavamo povećati učinkovitost. A naravno četvrta točka dnevnog reda izuzetno je važna i izvješće e, Europske komisije za Tursku za 2016. godinu. To izvješće je, kao što smo na mini plenarnoj sjednici ustanovili, je dozi e, u vrlo bitnom trenutku. Naime, od prošle godine u Turskoj je nakon pokušaja puča uspostavljeno izvanredno stanje. E, tamo je bilo i nekoliko terorističkih napada. Prije 14 dana u Turskoj se održao referendum o ustavnim e, reformama koje bi se mogle bitno odraziti na same pregovore o pristupanju. A Venecijanska komisija je također o tom pitanju davala svoje mišljenje. Prošlog tjedna parlamentarna skupština Vijeća Europe izglasala je da se postupak nadzora o Turskoj mora ponovno započeti. Prošlog tjedna poslušali smo visokog povjerenika gospodina Hana koji govorio o tome e, kako trebamo imati, kako odnosno trebamo imati s Turskom. I nadam se da ćemo, zahvaljujući ovom izvješću, e, moći ojačati naše razmišljanja o tome. Nije isključeno da sljedećih nekoliko tjedana delegacija odbora AFED, ode u Tursku zajedno sa e, izaslanstvom iz odbora o ljudskim pravima. A sada dajem riječ izvjetiteljici gospođi Piri. E, hvala lijepa. E, nadam se da ćete vi vrlo često predsjedavati našim odborom jer kao što vidimo jako brzo prolazimo kroz dnevni red. Jučerašnji dan bi E, bio je praznik i drago mi je da je mnogo kolega ovdje. Kolege iz Cipra su došli, a znam da se do Cipra daleko putuje. E, najprije nešto vezano za e, današnji trenutak, naime 16. travnja je u Turskoj održan referendum, pa sam mislila da bi bilo jako dobro da se o svemu ovome kao parlament izjasnimo prije ljetne stranke. Za tursko stanovništvo 2016. godina bila je grozna godina. Rat u Siriji se nastavlja, u Turskoj i dalje 3 milijuna izbjeglica. 15. Eh, srpnja došlo je do pokušaja državnog udara, a naravno došlo je i do niza terorističkih napada diljem Turske. Situacija nije laka za građane Turske. Stalno eh, eh, izvanredno stanje je eh, sada ono koje je izazvalo probleme s pravosuđem koje ne funkcionira u smislu da je jako puno ljudi u zatvorima i zapravo ne mogu se pravdati. Mnogi su se našli u zatvorima e, među inima i mnogi zastupnici. I jučer ih je bilo 30 iz e, bitne stranke, od toga i dva su predsjedatelja. E, mnogi su e, e, i mnogi časnici su se našli u zatvoru, što je vrlo neobično. Postoji nedostatak slobode medija kao i i što se osporava neovisnost pravosuđa. Po prvi puta u izvješću parlamenta osjetila sam potrebu da uključim i jedan paragraf koji će govoriti o pitanjima turske e, dijaspore. Naime, u Njemačkoj navodno e, turske tajne službe nadziru tursku dijasporu. U velikom broju zemalja e, putovnice su oduzete osobama koje su imale dvostruko državljanstvo. A mislim dakle da je došlo vrijeme da se ovim pitanjem bavimo i na europskoj razini, a ne samo kao bilateralnim pitanjem. Nešto sada o referendumu. Usprkos nepravednih e, izbora. 50% turskog se stanovništva e, podiglo na noge i tražilo demokraciju u njihovoj zemlji. Što samo pokazuje da u Turskoj demokracija nije na koljenima. I e, činjenica da mnogi ne žele odustati od europskih standarda je vrlo pozitivno. Venecijanska komisija je vrlo jasno rekla e, ono što mi iz Europskog parlamenta toplo pozdravljamo. A to je da kada nema podjele vlasti, e, to nije demokratsko e, ponašanje i da se Turska sve više i više udaljava od europskih standarda. Europski parlament je velikom većinom odlučio u e, studenom prošle godine da se zamrznu pregovori sve dok ne dođe do povratka demokracije i dok se ne ukine izvanredno stanje. Izvanredno stanje, nažalost, i dalje je na snazi u Turskoj, a situacija se od studenog na ovamo samo pogoršala. Osim toga, kopenhaški kriteriji stalno se kršte. Prema procesu pristupanja, takvo razvoj događaje dovodi do prekida pregovora. Ja o svemu ovo govorim u prijedlogu izvješća i htjela bih o tome raspravljati s kolegama. Ne tvrdim da trebamo spriječiti suradnju s Turskom ili njezin ulazak u Europsku uniju. Ali e, čak i pragmatična suradnja s Turskom e, ide teško ako e, predsjednik Erdogan se ponaša i dalje kao što se ponaša sada prije par tjedana spomenuo je, na primjer, reference na nacizam. Međutim, jasno je da u ovakvom kontekstu Turska ne može postati članicom Europske unije. Nestala je poluga ulaska u Europsku uniju. Djelomično i zbog nas, jer nismo iskoristili sve što nam je bilo na raspolaganju kako bismo promicali reforme u Turskoj. U ovom parlamentu se u posljednjih deset godina tražilo da se um, poglavlja 23. i 24. otvore, međutim do toga nije nikada došlo. Vidimo da ima problema i sa temeljnim pravima u Europi. U primjerice Mađarskoj. Prema tome, teško je zalagati se za poštivanje temeljnih prava izvan Europske unije. E, pozdravljam sve aspekte vezane za Carinsku uniju. To je važno za nas, važno je isto tako jako i za Tursku koja prolazi kroz tešku gospodarsku situaciju. Međutim, to moramo popratiti jasnim političkim mjerilima. To isto vrijedi i za putovanje bez viza za turske građane. A sada par riječi o reakcijama Europske unije. Dobro je da će se 25. svibnja održati mini summit s Turskom, Erdoanom i Junkerom. Neće biti ugodno, ali to je dobro. Dobro je da je predsjednik vlade Čaušeglu također bio na sastanku na Malti. Međutim, ja sam se posramila na toj, e, oko tog e, samita što sam iz Europe. Čim e, se predsjednik vlade vratio u Tursku, 300 ljudi našlo se iza rešetaka, Wikipedia u Turskoj je zatvorena. Komisija je nakon referenduma rekla da će dati potporu neovisnoj istrazi oko navodnih prijevara. A sada se traži da se prihvati rezultat takav kakav je, a da se pritom ne uzima u obzir e, mišljenje promatračke misije mm, organizacije za europsku sigurnost i suradnju. Nakon što je e, Venecijanska komisija procijenila ustavni paket, e, Federica Mogherini je rekla da će ga odmah procijeniti, da će dati e, mišljenje o usklađivanju s kopentanskim kriterijima. Ali sada čujemo da je to odloženo za 2018. godinu čemu? Budući da sada imamo mišljenje o tome, zašto se to ne bih napravilo odmah? osim toga, svima je jasno da taj ustavni paket nije u skladu s kopenhaškim kriterijima. A što je sa Turcima koji se zalažu za e, demokratsku budućnost njihove e, zemlje? Ne možemo tek tako okrenuti leđa turskim građanima a ne smijemo također okrenuti leđa niti vjerodostojnosti Europske unije. Želim e, da iz Europske unije čujemo jasno glasove koji se dižu za oslobađanje novinara, da se pusti na slobodu Demirtaš i e, da se traži da se obnovi demokracija. Znam da u Europskom parlamentu postoje mnoga različita mišljenja i to 2004. godine. Mnogi od nas na različite načine gledaju na odnose koje bi Europska unija trebala imati s Turskom. Ali bitno je da na samitu krajem lipnja pokažemo da smo ujedinjeni. I nadam se da ćemo pokazati onoj polovini turskog stanovništva koji se svakodnevno bore za demokraciju. Ali isto moramo to pokazati i našim građanima koji nas pitaju kako mi možemo se ponašati ovako s obzirom na sve što se događa u Turskoj. Dakle, bitno je njima svima pokazati da govorimo jedinstveno. Hvala lijepa Kati Piri koja e, radi e, na tako važnim pitanjima. To je zanimljivo rasprava za naš odbor. Pa ću dati riječ svim izvjestiteljima u sjeni na po tri i po minute. E, tko god se želi javiti od drugih članova odbora, neka to učini dok budu govorili izvjestitelji u sjeni. Pokušat ću dakle svima dati riječ i raspodijeliti vrijeme za javljanje i za početak počinjemo sa gospođom Somer koja je izvjestiteljica u sjeni Pučana. Hvala. Baš ste strogi danas. Zahvaljujem kolegici Kati Piri na nacetu izvješća i na jasnim riječima koje je izrekla ovdje, ali su tako i protekli tjedan na plenoj sjednici. Zapravo je dosta teško s ovom rezolucijom odgovoriti na e, činjenično izvješće Europske komisije o situaciji u Turskoj. Jer se dosta toga dogodilo od listopada u toj zemlji. I zbog toga smo zapravo potpuno si slobodni napisati što želimo. Mi tu izrađujemo vlastito izvješće o napretku za Tursku i oni koji su vjerovali još prije nekoliko tjedana mjeseci da se situacija u državi ne može pogoršati, sada su ponovno iznenađeni i doista smo na važnoj prekretnici vezano uz naše odnose s Turskom. Svi se slažemo, naglašavam to, da su naravno odnosi s Turskom važni Turska je izavan, važan susjed Europske unije, gospodarski partner koji nam je važan i mi nipošto ne želimo prestati e, s našim odnosima, ali trebamo se pitati e, jesu li ovi odnosi u kojima smo sada s Turskom još uvijek ispravni, dakle to da Turska ima status zemlje kandidatkinje. I stoga je ispravno razmišljati o tome kako da sada postupimo s tom državom. Venecijanska komisija je naravno ustvrdila da su ustavne izmjene za koje su se izjasnili, za koje se izjasnila mala većina turskih građana, da nisu u skladu s onim što mi zovemo pravnom državom. I kada se te izmjene provedu u ovom ovako predloženom obliku, bez ikakvih danjih izmjena, onda će to najkasnije za nas biti onaj trenutak kada ćemo morati povući crtu prema Turskoj. Sada se nam postavlja pitanje što ćemo onda učiniti. Hoćemo li uh, suspendirati uh, pregovore na dulje vrijeme ili ćemo jasno reći da treba završiti s pregovorima. Sve dok ne završimo s pregovorima ne možemo prestati e, plaćati predpristupnu pomoć Turskoj. To smo saznali od Europske komisije. A pitanje je koliko dugo bi trebala trajati jedna takva suspenzija pregovora i stalnog zamrzavanja, koliko desetljeća. Mi znamo da nakon e, ustavnih izmjena predsjednik Turske može vladati kako god želi do kraja svog života. I sve do tada bi onda se i dalje trebalo nastaviti s plaćanjem pretpristupne pomoći, a to doma nemu nikome objasniti. Ovaj nacrt izvješća mi se sve u svemu čini dobrim, no unatoč tome na nekoliko mjesta mi nedostaju neke informacije, kako u izvješću komisije, tako i vezano uz ono što smo prošle godine raspravljali, recimo u Cipru treba više toga reći, tu sam razočarana, draga Kati, da ti opet nisi sve to spomenula, o čemu smo se u pregovorima ipak uvijek iznova složili. To bismo e, mogli izbjeći. Zatim isto tako rado bih čula nešto o slobodi vjeroispovijesti. To je nešto što se sada više nego ikad prije dovodi u pitanje u Turskoj. I mislim da ćemo onda na sastancima s izvjestem u Sjeni moći ostvariti dobar rezultat, kao što smo to inače uvijek uspjeli postići. Hvala. E Hvala lijepa. Sada gospodin Belder u ime kluba zastupnika ECR. Hvala lijepa. Gospođa Piri je e, e, kao i obično dala e, puno komentara i, jer ona puno zna o tome. Govorili smo o kopenhaškim kriterijima. To je naravno norma koju mi primjenjujemo. Mislim da bismo mogli reći da u ovom času e, se Turska udaljila e, tim referendumom od kopenhaških kriterija. A e, sve ovo traži jasan europski odgovor. Slažem se s vama. E, rekli ste da na Malti e, nije bilo nikakvih jasnih zaključaka. Moram reći da je izjava za tisak nešto što je kod mene ostavilo dosta gorki okus u ustima jer se o tome nije govorilo. Moram reći da smo sada e, e, me zanima kada govorite o ustavnom paketu e, zašto to tako obrazlažete nadalje članak osmi govorite o tome da su mnogi turski novinari sada u zatvoru ne želim citirati njihovi imena iz sigurnosnih razloga, ali svejedno trebamo dati neki europski odgovor e, gdje e, moramo omogućiti novinarima da rade u svojoj zemlji, da nas dobro informiraju i između ostalog i europski novinari koji rade u Turskoj primjerice novinar Frankfurter Allgemeine koji piše izvrsne članke u Turskoj. Želimo da nas oni i dalje nastave informirati. E, sljedeći članak je članak 11. gdje se govori o slobodi vjeroispovijesti. Prema e, mnogim e, izvještajima ima puno problema vezano za kršenje slobode vjeroispovijesti od strane turske vlade. Zanima me također utjecaj e, turske dijaspore na cijelom europskom teritoriju. Moram reći da što se tiče odnosa sa Dijanetom i sa e, različitim pregledima koje smo dobili iz Turske da se to odnosi na različite, na različite ministarstva i da se pokušava tako utjecati na tursku dijasporu u Europi. Inače, e, Erdogan je puno govorio o e, tim vrstama politika, o borbi između polumjeseca i križa. Ne bismo smjeli dopustiti da se tako nešto e, proširi. Ja sada, budući dolazim na kraj mog e, vremena, onda mi e, možete reći kakvi su odnosi između Turske i s onim što radi ISIS a zanima me isto tako i e, ekonomski aspekt. Jedan je turski stručnjak u Njemačkoj rekao da ako se taj instrument ne bude koristio, da nećemo moći imati puno utjecaja na Njemačku. Hvala lijepa. Sada je gospodin Lamsdorf na tri i po minute. Hvala vam lijepa gospodine e, predsjedavajući. Vrlo mi je drago što ste mi toliko vremena dali. Kao prvo želim zahvaliti Kati Piri. Mi se slažemo sa prikazom situacije, kako ga nalazimo u nazadu izvješća i kako ga je prezentirala danas u svom govoru. Da vidimo da se sustavno krše kopenhaški kriteriji. I s time se ne krećemo u jednom pravnom vakuumu ako kažemo kao Europski parlament da se ti pregovori trebaju suspendirati ili ukinuti. Već je to tako i predviđeno u e, pravno obvezujućim dokumentima u okviru e, dakle, pregovora. Dakle, tu se ne radi o političkoj špekulaciji, nego se radi o tome da trebamo dosljedno primjenjivati pravo u tome što to tražimo. To je točka broj 1. Točka broj 2. Mi smo kao Europski parlament, kao prva institucija prošle godine i zatražili e, suspenziju pregovora i ja dijelim to nezadovoljstvo vezano uz jako slab sastanak na Malti gdje osim Republika Austrije i Luksemburga mislim da nijedna druga država članica nije uspjela e, se nametnuti e, da zatraži primjenu prava. A i Erdogan misli da još uvijek kao takva Turska može pristupiti Europskoj uniji i to mi je prava zagonetka zašto to misli. Zatim kao treće pitanje trebamo li e, ukinuti pregovore ili ih privremeno ustaviti? to je isto tako jedno e, legitimno pitanje. Neovisno o tome što odlučimo, trebali bismo to zamijeniti s nečim novim. Ne radi se o tome da ukinemo dijalog, to je meni jako važno, već bismo trebali nastaviti voditi dijalog jer, a to je u značaj, će Turska biti vrlo važan, velik susjed Europske unije, takva će i ostati, to je ponosna zemlja sa snažnom povješću, e, sa milijunima osoba koje su turskog porijekla i koje žive u Europskoj uniji smo jako povezani s tom državom, a isto tako je to naš NATO saveznik, a imamo vrlo osjetljivu geopolitičku situaciju i to je država koja djeluje e, sukladno potrebama Transatlantskog saveza. Trebamo se dakle pitati kako da zamijenimo sada ove ovaj pregovore, jer e, pristupni e, pregovori su na izdisaju i treba ih sada i pravno obustaviti i možda bismo trebali imati novi sporazum o pridruživanju, gdje onda konstruktivno možemo raditi na onim područjima gdje je moguća suradnja, neovisno radili se o gospodarskim pitanjima, energiji ili carinskoj uniji, radili se o nastavljanju pregovora o liberalizaciji viznog režima, radili se o eh, zajedničkom savladanju geopolitičkih izazova, boru protiv terorizma, o eh, razmjeni eh, znanstvenih saznanja. Dakle, imamo još i dalje mnogobrojna područja na kojima želimo i možemo surađivati s Turskom, ali naravno da Kati Piri ima pravo kada kaže da se to ne može odvijeti, a da se ne poštuju vrijednosti. I jedno je jasno, ako ponovno dođe do uvođenja smrtnje kazne, onda nisu mogući uopće takvi pregovori o sporazumu o pridruživanju. Što se tiče obustave pristupnih pregovora, za to je već dovoljno ukidanje demokracije u ovakvom obliku u kojem to imamo sada, a za ovo drugo je jasno ovo drugo. I sada, na kraju moje kratke prezentacije, želim isto tako reći da mi mislimo na Denisa Jučela i na sve one druge novinare koji su nevini i koji su u zatvorima i da tražimo od turske vlade da ih se pusti na slobodu. Oni su e, radili svoj posao u, e, interesu turske demokracije i to treba moći i dalje. Gospodin izvolite, imate tri minute. Hvala lijepo. Mislim da je jasno rečeno što se trenutno događa u Turskoj. To je jasno rekla izvjestiteljica, gospođa Piri i ostali kolege. Mislim da na ovaj način možemo steći još precizniju predođbu o tome što se događa. Očito je da turska demokracija poznaje duboke podjele, a Europska unija želi da komunikacijski kanali ostanu otvoreni i smatraju da je to nešto što je pozitivno za turski narod. Turski građani su za nas važni zato što je stanje demokratskih procesa u Turskoj prvenstveno važno za njih Mislim da je se u toj zemlji u uistinu najveća kršenja ljudskih prava. Ja ovdje ne govorim u svoje vlastito ime, govorim u ime Ciparske oporbene stranke koja vrlo jasno i svjesno podržava pregovore o iznalaženju rješenja za Cipar, premda smo prisiljeni pregovarati sa osobom s kojom se ni najmanje ne slažemo. Mi smatramo da Cipar ne može ostati podijeljen. Razmišljamo o rješenju jedne funkcionalne federacije koja bi dala jednaka građanska prava ciparskim i grčkim e, građanima na Cipru. Odnosno, dakle, jednima i drugima. Mislim da bi dobro bilo odlučujuće za funkcioniranje jedne savezne Ciparske republike. Nakon e, amandmana ovo izvješće će dobiti konačni oblik. Mi ćemo također predložiti neke amandmane, posebno kada je riječ o iznalaženju rješenja za probleme na Cipru. Mi znamo da je Europska unija izuzetno ambiciozna kada je riječ e, o ciparskom rješenju, međutim tu treba riješiti još čitav niz pitanja prije nego što dobimo rezultate koji su na visini očekivanja. Instrumenti su nam već na raspolaganju, trebamo ih iskoristiti. A sada ću se vratiti na pitanje članstva Turske u Europskoj uniji. Svi smatramo da je to sada nešto na što moramo zaboraviti. Mi smo bili za pristupanje Turske Europskoj uniji jer bi to bilo popraćeno i rješavanjem ciparskog pitanja. Međutim, ovdje se sada postavlja pitanje dovršavanja carinske unije između Europske unije i Turske, a što se nas tiče, to je zapravo jednako pristupanje, premda perspektiva punopravnog članstva Turske u Europskoj uniji više nije aktualna. Što se tiče Carinske unije, mislim da možemo učiniti taj iskorak, ali istovremeno bi Turska paralelno s time trebala ostvariti određene pomake u rješavanju ciparskog pitanja. A to će biti moguće ukoliko Turska istovremeno ostvari dakle, jasne pomake u odnosu na ciprsko pitanje. I sada riječ ima kolegica Valero. Ja bih na početku rekla da se slažem sa većinom izjava kolega vezano uz aktualnu situaciju u Turskoj i vezano uz mnoštvo informacija koje se nalaze u ovom izvješću gospođe Piri. Primjećujemo da situacija kreće unazad u Turskoj. U malom broju područja se situacija poboljšava. Uglavnom dolazi do pogoršanja i čini mi se da se sada nalazimo na jednoj prekretnici u odnosima između Europske unije i Turske. Što bismo ovdje prije svega trebali odmjeriti kao prvo? Pristupni ugovori, modernizacija Carinske unije i sporazum s Turskoj, dakle to je ovaj sporazum koji, koji smo sklopili s Turskom vezano uz rješavanje migrantske krize. Pomoću tog sporazuma mi smo zapravo izišli u susret Erdoganu i sada je teško izići iz te situacije i zato je teško donijeti odluku. Što se tiče pitanja članstva, klub zastupnika Zelenih nije zauzeo stajalište vezano s obustavu pregovora. Čini se da se posljednjih nekoliko godina nije intenzivno radilo na pregovorima, gotovo da ih nije ni bilo. Prema tome mi smatramo da je taj proces zaustavljeni, iz tog razloga nismo niti zauzeli stav u vezi s time. Međutim, imamo stajalište što se tiče Carinske unije. Mi smatramo da bi trebalo podići na višu razinu, to je Erdoanu važno, on to želi, prema tome ukoliko mu želimo uputiti jasnu poruku, to bi trebalo biti, nismo spremni da podignemo Carinsku uniju na višu razinu. Treće pitanje se odnosi na izbjeglice i imigrante. Dokle god postoji ovaj sporazum, Erdogan nas drži u šaci i on može iskoristiti taj sporazum kada god mi e, ne reagiramo onako kako bi on to htio i naprosto može zaprijetiti da će pustiti izbjeglice. Jedino rješenje za taj problem jest da mu se suprotstavimo i da preuzmemo zajedničku odgovornost za izbjeglice. Dakle, da kažemo da, mi ćemo preuzeti svoj dio odgovornosti u odnosu na te ljude, a ne samo da kažemo da ćemo ih vratiti u Tursku. Mi trebamo preuzeti odgovornost za ljude koji dođu u našu zemlju. I mislim da je to jedini način da iziđemo iz ove trenutne situacije u kojoj smo ovisni o Erdoganu. Da kako ne želimo krenuti leđa demokratskim snagama u Turskoj. Mi bismo ih trebali podržati. Trebamo podržati ljude koji ne žele ove nove izmjene, da kako mi znamo da će do njih doći u Turskoj, zato što će se donijeti neke političke odluke, 2019. će se održati i izbori, ali nije jasno e, koliko će daleko koliko će se daleko ići u ovim ustavnim izmjenama, no mislim da moramo podržati demokratske snage u Turskoj, to je ono što očekujem od drugih država članica. Sada prelazimo na izvjestitelje u sjeni. Svi koji se još nisu javili za riječ, neka nam to kažu i sada e, dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Presidente. Brgecio. Hvala lijepa. S izuzećem e, kolegice koja je govorila u ime zeleni, Osjetio sam puno licemjera u onome što su rekli kolega. Nisu se ovdje usvrnuli naime na bitni aspekt, na temeljni aspekt e, iz kojeg možemo shvatiti zašto taj islamistički vođa Erdogan koji je na vratima Europe si dopušta koristiti jezik koji nitko nije koristio u odnosu na Europu naime gdje je karakterizirao kao naciste europske čelnike. On e, ima vrlo dvosmislene odnose i s Izisom i e, moramo se pitati e, zašto si on to sve dopušta, a mi koristimo samo generički jezik. I još se pitamo trebamo li prekinuti pregovore, odnosno suspendirati ih. Jer da li netko još e, se ipak e, može razmisliti o tome nije li kada su se otvarali pregovori ipak trebalo slušati neke političke snage poput moje koje su smatrale da nije prikladno ući u takve pregovore jer e, se mnogo toga dogodilo u međuvremenu i Turska je pomalo postala islamistička zemlja i tu ima jako puno ljudi koji su e, se našli iza rešetaka. Primjerice, jedan novinar iz moje zemlje je tako završio. Mislim da je tu ponovno e, intervencija gospođe Mogherini jako kasnila. E, ne bi trebalo odobriti Carinsku uniju <clears throat> odnosno taj sporazum i jednostavno neka Turska izađe iz naših perspektiva pristupanja. Hvala, prelazim sada na sljedeće govornike na popisu. Imamo dosta dugačak popis, pa ćemo svakome dati po dvije minute. Klub zastupnika Pučana, riječ ima gospodin Brok, izvolite. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, mislim da smo svi složni što se tiče razvoja u Turskoj Turska se sve više udaljava od članstva u unije. Oni razvijaju autoritarni režim, još nisu dosegli status, status Putina, ali idu u tom smjeru. E, vidimo da e, ograničavaju slobodu mišljenja, da nemaju više pravu vlasti i još što šta i zbog toga se sve manje ispunjavaju kopenhaški kriteriji. Mislim da je točno da trebamo imati tu strategiju da se prekinu pregovori, jer se de facto više niti ne pregovara i zapravo je ono što Europski parlament traži i trenutno važeća praksa. Gospodin Lambsdorff, koji je sigurno držao vrlo dobar govor malo prije, njemu želim reći da sam se već 2004. godine zalagao za status zemlje kandidatkinje, jer znam gospodine Erdogan već dugo i znam u kojem smjeru on želi ići tada me, su me još jako napadali u pučanima, rekli su mi da nisam dovoljno mudar u opođenu s Turskom. No, sada e, se kopnački kriteriji ne poštuju. Ali kopenhaški kriteriji ne kažu da se trebaju održavati pregovori, već što se treba ispuniti kada se želi postati državom članicom. Dakle, molim vas da dobro pročitajte ugovore. Ali u kopenhaškim kriterijima isto tako jasno stoji u, jednom, jednoj rečenici da je cilj pregovora, mislim da tu dosta se citiram tekst, punopravno članstvo ili ako tijekom pregovora pri um, procesu ratifikacije dođe do poteškoća hoća onda naj moguće vezivanje na Europsku uniju. Mislim da bismo trebali tražiti taj drugi dio, dakle ne da se pregovori prekinu, ne, već da se to preusmjeri u taj cilj uh, nečlanstva, da poboljšamo odnose s Turskom, a da pritom ne tražimo sve one zahtjeve vezane uz e, dio vlasti i ostalo. Mislim da je važno riješiti ciparsko pitanje, zbog toga ne smijemo prestati s pregovorima. E, sada Cipar ima dobru šansu da se riješi njegovo pitanje i to ne bismo trebali ugroziti. Carinsku uniju bismo također e, trebali produbiti. Carinska unija je ono što je najzanimljivije za Tursku. Evo, moj zanečenica, gospodin predsjedavajući, i zbog toga mi nismo izloženi nemilosti Erdoganu zbog izbjeglica. E, tri milijuna izbjeglica koje već četiri godine žive u Turskoj, da da ćemo njih prestati podržavati. Mislim da je to vrlo opasan, opasan populistički govor, njih trebamo podržati tamo i to ne bismo trebali uništiti. Hvala vam. Then we go to the S&D group, Mr. Fleckenstein. Hvala u ime socijaldemokrata gospodin Fleckenstein. Gospodine predsjedavajući, dragi kolege i kolegice, već je puno toga rečeno i ja se slažem to s onim što nam je predočila Kati Piri. Linije rasprava prolaze kroz više kluba zastupnika i to pokazuje koliko nam je ozbiljna ta tema, a da nam se tu ne radi o tome da zastupamo vlastiti smjer, zato što smo imali različita mišljenja već od uvijek ovome. I Elmar Brok je mnogo toga spomenuo što je važno i za naše buduće odnose s Turskom. Jesu li nam za to potrebni pristupni pregovori, to ne znam. Ali sve ove teme su točne, koje je naveo gospodin Lamstop, koje ste vi naveli. No i ja svakako moram reći da mislim da tako trebamo napraviti. Ne radi se o tome da uspostavimo stalno suparništvo, već se radi o tome da najbolje izvučemo što je moguće e, između e, naših dviju država, sve ono što je ovim državama korisno, što je pošteno, a ne samo ono što dobro zvuči. I radi se i o više nego to. Ne radi se samo o tome da ne smijemo ostaviti e, demokratske snage izolirane u Turskoj, radi se isto tako i o tome da polako demokratske snage u EU sumnjaju u nas. Koliko smo zapravo popularni. Koliko nam je dugo potrebno, recimo, sa to da riješimo neka politička pitanja u Mađarskoj, u Poljskoj, dakle unutar same Europske unije. Kako se obhodimo sa situacijom na Balkanu? gdje jedni ne, sudju, ne žele više sudjelovati u izborima, drugi uopće ne žele niti prihvatiti ishod izbora trećima nije ni potrebna demokracija, sve to mogu napraviti sami. A mi i posebno vijeće uvijek je iznova zabrinut, e, jako zabrinut, najviše zabrinut, a nikad zabrinut je nego danas, a ljudi nam se smiju. Moramo postati ozbiljni i moramo i same <coughs> sebe početi sačiti ozbiljno i zbog toga sam ja za to da se ukinu pristupni pregovori. Sa ovom Turskom pod nažalost, ne možemo e, tražiti e, pristupanje Europske On je zatvorio vrata. Thank Izvolite, hvala vam. Ja bih također htjela ponoviti ono što je rekla izvjestiteljica vezano uz naše bojazni koje se tiču samog postupka održavanja referenduma i također vezano za ono što je rekla Venecijanska komisija, OSS, a nadovezim se i na ono što je rekao kolega Fleckenstein, a to je da Europska komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje nisu reagirali na Malti. Mi smo u Europskom parlamentu od početka stavljali vladavinu prava i ljudska prava u samo središte odnosa s Turskom i naveli smo također kršenje ljudskih prava kao razlog da se zamrznu pregovori dok se ne e, ispune ti uvjeti. Sa sadašnjim e, prijedlogom izmjena Ustava e, krenut će se upravo tim smjerom de facto i bojim se da će to negativno utjecati na demokratske procese, temeljne slobode i ljudska prava još više nego do sada. Ne mislim da je ovo političko mišljenje, to je posljedica referenduma. Taj referendum zapravo ima uzak mandat. Našim dobrim odnosima ne pomažu niti izjave kojima se Evropljene uspoređuje nacistima, niti kada se nizozemco optužuje za masovno bojstvo u Bosni i Hercegovini. To su uistinu izjave kakve su nepotrebne u ovom trenutku. Sljedeće pitanje koje se postavlja je kako dalje. Bojim se da s razlikama između komisije vijeć predsjednika Erdoana vidimo da se zapravo neki interesi preklapaju, a to je jedan program koji je transakcijski i pragmatičan, koji se usmjerava na trgovinu, e, migracije i osobne kontakte. Neprihvatljivo je da ljudska prava i vladavina prava koji su zapravo sama srž naših rasprava ovdje u Europskom parlamentu. Nedopustivo je da to sada bude gurnuto pod tepih i to moramo staviti u kontekst izjava o smrtnoj kazni te praćenja razvoja događaja u Turskoj od strane Vijeća Europe. Tako da se nadam da će u ovom domu ljudska prava i vladavina prava dobiti zasluženu pozornost kao i do sada. Sada dajem riječ gospodinu Panceriju, predsjedniku odbora DROA. Hvala lijepa. E, jasno mi je da e, mi djelujemo u teškim uvjetima. S jedne strane htjeli bismo biti više odrešiti, a s druge strane podložni smo odredba sporazumu o migracijama. Osobno e, smatram da je ispravna suspenzija u ovom času, ali da se pritom ne zatvaraju niti jedna vrata. Moramo razumno, inteligentno raditi. Jedino što nas sada treba rukovoditi jest činjenica da su je mnogi stanovnici rekli ne na referendumu. To je za nas izvor demokracije u Turskoj. E, moramo e, poslati jasnu poruku. Međutim, mi međusobno moramo biti vrlo jasni. Ja sam prethodnih dana protišao eh, jednu noticu koju su zabilješku Webera i Ferhoštata, a kolega Lamstorf je o tome govorio. I tu se govori o tome da se s pregovorima treba stati i preći u novu fazu. A to bi bio sporazum o pridruživanju. Osobno mislim da je to krivo, taktički krivo jer to bi moglo davati loše poruke. Pa zapravo sve se može napraviti, prestalo se s pregovorima, ali sad bez obzira na sva prava se može nastaviti raditi na temelju sporazuma u partnerstvu. Ja, dakle, mislim da je to krivi pristup. Ja se zalažem za suspenziju pregovora i e, ne zatvaranje niti jednih vrata. Inače ćemo napraviti veliku pogrešku. Hvala. Sada se vraćamo klub zastupnika Pučana. Gospodin Franka ima riječ. Hvala. Htio bih reći da sam ja vrlo pažljivo pročitao ovaj nacrt izvješća i stekao sam dojam da se ovdje radi o jednom uravnoteženom pristupu to se zapravo uzimaju u obzir i pozitivne i negativne strane. Nažalost, negativne strane prevladavaju u ovom trenutku. Uzimaju se u obzir specifičnosti situacije, situacija nakon referenduma i u tom smislu bih mogao reći da je zaključak ovoga izvješća da treba reći da su se odnosi između Turske i Europske unije pogoršali. Osim toga, imam dojam da je ovdje uspostavljena prava mjera između temeljnih e, vrijednosti, kao što su kriteriji iz Kopenhagena, zatim tu je, sve uzima u obzir i važnost sporazuma o migrantskim pitanjima, što je da kako od velike važnosti za nas a e, Turska je također strateški partner u sklopu NATO saveza. Gospodine predsjedniče, mislim da bi trebalo staviti naglasak na to da nam zaštita ljudskih prava mora biti crvena linija. Ukoliko Turska ponovno uvede smrtnu kaznu, mislim da e, će to za nas biti ta granica koja nije prihvatljiva Inače mi se ovaj nacrt izvješća čini umjerenim, uzima u obzir sve činjenice koje su relevantne za aktualnu situaciju i sada trebamo izvući jasne zaključke iz danjeg razloga događaja. And Sada prelazimo na klub zastupnika SID. Πολύ σωστά η συγγήτρια έχει Hvala lijepo. Odnosi s Turskom su zahtjevni i želim čestitati izvjestiteljici na uloženom trudu. Mislim da je sada pravi trenutak da Europa sagleda odnose sa Turskom u jednom općem kontekstu. Dakle, kako smo došli do ove situacije i koje je greška Europa učinila u odnosu na predsjednika Erdogana, kojega smo godinama zapravo smo mu izlazili u susret i to je dovelo do pogoršanja načina na koji on postupa prema vlastitim građanima. Europska unija e, sada želi da odnosi budu isključeno, isključivo trgovinske prirode. Bilo bi uistinu pogrešno kada bi smo napustili demokratske snage u Turskoj, kada bismo im prestali, bismo im prestali davati potporu. Ne smijemo ih napustiti, moramo ih im pomoći. Istovremeno mislim da ne možemo davati nekakve nagrade predsjedniku Erdoganu. Mi, mi smo ovdje predložili neke amandmane vezano uz pitanje Cipra. U trenutku kada je e, turska mornarica u blizini Cipra, mislim da to treba jasno reći u ovom izvješću. Isto tako, mislim da bismo trebali progovoriti o Turskoj i o pregovorima Dakle, ne možemo reći da Turska ima konstruktivnu ulogu. Turska je e, odigrala svoju e, ulogu u određenom trenutku i mislim da treba imati određene jamstva vezano uspravljanje situacije na Cipru. Muchas gracias, eh, presidente. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Kao prvo želim zahvaliti izvjestiteljici na obavljenom poslu ovo izvješće koje godinama već prati razvoj događaja u Turskoj. Sam i ja u protekloj godini su e, oblikovao. Trenutno smo suočeni sa mm, velikom izmjenom u Turskoj državi. Ne radi se samo o ustavnoj reformi, radi se o e, jednom preoblikovanju koje je započelo pre nekoliko godina, a sve to je sada još i ubrzao onaj e, pokušaj puča koji nije uspio. Sada smo imali referendum, a to sve, e, više Tursku distancira od vladavine prava, od trodiobe vlasti i tako dalje. A kopenhaški kriteriji koji su e, najviši zahtjev za pristupanje Europske unije. Pitanje je sada što učiniti. Prestati sa pristupnim pregovorima? Pa Ovaj put kojim trenutno kroči Turska čini nemogućim pristupanje Turske u Europskoj uniji, ali moramo imati na umu nekoliko čimbenika za budućnost ako je tome tako. Kao prvo, politički pregovarački stol sa Turskom uvijek se ticao pristupnih pregovora. Ako napustimo sada taj stol, kako ćemo onda i dalje moći vršiti utjecaj na Tursku? Ja sam u potpunosti svjestan da danas naravno više nema mogućnost za pristupanje, da ta dimenzija više ne postoji. A zatim fondovi. Pa jedna mogućnost kako da izvršimo utjecaj na Tursku su fondovi i financijska sredstva. Dobro. A onda, kao treće, potrebna nam je privlačna alternativa za budućnost Turske. To moramo ponuditi. A Carinska unija je možda dobro okvir za to. Hvala. Izvolite, imate dvije minute, gospodin Lic. Hvala ti lijepa, Kati, na tvom prvom nacrtu. Mislim da je dobro što ozbiljno razgovaramo o tome kako ćemo nastaviti postupati s Turskom. A moj brok je naglasio da je ono carinsko pitanje zapravo ključno pitanje vezano uz to kako da ostvarimo ljudska prava i kako da postavimo na turska pitanja prema Turskoj. Vrlo mi je drago što imamo i poglavlje u turskoj dijaspori. Dijanet je nekim eh, imamima u Turskoj eh, zadala zadatak da prati eh, kritičare turske vlade i neke koliko ljudi je već nestalo. To je jedna vrlo važna dimenzija koja je sve prisutnija i neke, od tih stvari treba uključiti u izvješće. Hvala vam lijepa. Hvala vam na ovome. Sada gospodin Freund na dvije minute. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući, hvala i Kati na ovom izvješću gdje pokazujemo veliku hrabrost e, i jedan vrlo širok pogled mi smo tu u jako teškoj situaciji, jer nemamo samo tursku vladu, koju gotovo u svim točkama odbijamo ili čija dijela odbijamo, već imamo i 50% turskog stanovništva koje se nalazi na drugoj strani i koje naravno zahtjeva našu podršku. Kako ćemo žonglirati između to dvoje? Pa to mislim da je zapravo najvažnija zadaća koja je pred nama. Naravno da postoji mogućnost da u potpunosti prekinemo sa pristupnim pregovorima, ali ako onda istodobno poduzmemo i sve one druge korake koji će pomoći svojoj vladi, onda ta razlika neće biti toliko velika. Onda razgovaramo sa vladom koja istodobno na tisuće ljudi baca u zatvor, a da e, nisu dobili pravično postupanje koje, koja zatvara novinare i suce pregovarati o bilo čemu s takvom vladom isto tako nije baš vrlo dobar politički i manevarski prostor ili vrlo dobro postupanje s naše strane To je bilo daleko vidno. I još da se osvrnem na ono što je rekao gospodin Lambsdorff, on je pohvalio Austrijance zato što su oni bili jedini koji su e, izrečito na Malti rekli da se ne mogu nastaviti pregovori. Jedino što s tim u vezi mogu prigovoriti je to što se tu ne radi o austrijskom stavu prema Turskoj, već se radi o austrijskom stavu prema unutarnjoj politici i to je zapravo ono što je bio povod tom koraku. Tu se zapravo ne misli uopće na Tursku i to je ono što je zapravo tragično, već samo na izbore koje e, će uskoro se održati u, Austriji. Evo u redu, s time sam već rekao dovoljno. Hvala. Da, i onda zatim imamo posljednji govornik koji je zatražio riječ, to je gospodin Navračić iz SED-a. Gospodin Mavides iz eh, SED-a. Hvala vam na izvješću. To izvješće dobro odgovara stvarnosti dobro odgovara se onome što se događa u Turskoj, osim kada se radi o nekoliko točaka o kojima ću govoriti. Kada se radi o Cipru, Siriji i svim onim točkama izvan Turske, tu mislim da možemo još poboljšati tekst. Dakle, kada govorimo o Turskoj, moram precizirati da, nažalost, oporba ne utječe na politiku Turskoj. Turska politika je sada u potpunosti e, koncentrirana oko Erdogana. A konstatacija Venecijanske komisije o referendumu u Turskoj e, je uslijedila ne nakon referenduma, nego mjesec dana prije referenduma. Dakle, mislim da bi naša vjerodostojnost bila bolja kada mm, bismo mogli zaprimiti takvo izvješće prije samog referenduma. A sada ono što se događa u Turskoj. Imamo kurde imamo eh, određen broj pripadnika iz kurske manjine koji trenutno šteke u to bi trebalo staviti isto tako izvješće. A sada što se tiče Cipra. U nacrtu prošlogodišnjeg izvješća govorili smo o povlačenju turskih eh, oružanih snaga, o tome da se Farmagusta vrati, svojom, vrati izvornom stanovništvu. Vladavina prava se temelji u Europskoj uniji na rimskom pravu, fakta sunt servanta. A Turska se pri Europskoj uniji obvezala da će poštivati ugovore u Carinskoj uniji sa svim državama članica EU unije, uključujući i Cipar koji ne priznaje. Kako dakle da mi nastavimo raditi kada ni mi sami ne poštujemo ugovore? Hvala. Sada prelazimo na predsjednika komisije, to je gospođa Faran Čućemo njene primjedbe, zatim ćemo preći na Europsku službu za vanjsko djelovanje. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući, hvala vam što ste nam dali riječ eh, u okviru ove vrlo važne rasprave. Mi se možemo samo složiti sa izvjestiteljicom gospođom Piri vezano uz to da je 2016. godine, početak ove godine, eh, bilo vrlo teško razdoblje za samu Tursku, a isto tako i za odnose između Europske unije i Turske tom smislu mi pozdravljamo na proizvjestitelja vezano to da se ti glavni izazovi u odnosima između Europske unije i Turske e, formuliraju u izvješće na vrlo dobar način. Sve u svemu slažete se sa procjenom komisije i sa onim nalazima kojeg smo mi napravili u okviru našeg izvješća o u Turske za 2016. godinu. E, to sadrži sve one najnovije, najaktualnije razvoje od e, objave našeg izvješća. Mi dijelimo mnoge razloge zabrinutosti koji se nalaze u tom nacrtu za rezolucijom i mi smo već um, u okviru mnogih prilika to izrekli vezano u slobodu kretanja vladavinu prava, prije svega nezavisnost pravosuđa i temeljnih prava. Tu mi jako pratimo situaciju, imamo naše kontakte, imali smo prilike već više puta izraziti te zabrinutosti. Povjerenik Han samo prije nekoliko dana nakon usvajanja ustavnih promjena je rekao da je sad došlo vrijeme za otvorene razgovore s Turskom o budućnosti naših odnosa. Mi smo pažljivo saslušali što je o tome rečeno na prvoj sjednici na prošlog tjedna, a i opet danas ujutro. Mi smo također zabilježili činjenicu da su ministri vanjskih poslova raspravili o situaciji u Turskoj u petku na neslužbenom sastanku ministra vanjskih poslova. Mi vidimo da je prisutnost turskog ministra vanjskih poslova na Malti bio mm, pozitivan korak u smislu obnove dijaloga, ali mi sada doista pozivamo na to da trebamo imati dijalog koji će se ponovno vratiti u normalu, da ćemo imati stalno kontaktiranje s drugom stranom, što je neophodno kako bismo E, doista izravno raspravili u budućnosti odnosa između Europske unije i Turske. Prvi je korak poduzet sada tijekom vikenda došlo do bilateralnih e, sastanaka između e, povjerenika Hana i visoke predstavnice i ministra turskih poslova ministra vanjskih poslova Turske i sada mislimo da je važno da se zaključi s tog sastanka slijede. Turska je dalje važna za nas Naši odnose će dalje biti složeni s mnogobrojnim aspektima, ali želimo pokriti sva područja suradnje. Mi smo i dalje opredjeljeni tome da nastavimo odnose s Turskom, no ono što bi nam danas bilo potrebno više nego ikad prije je iskren, stvaran dijalog izravno s turskim vlastima. Hvala vam. Hvala. I sada gospodin Perez u ime SVD-a. Hvala vam gospodine predsjedavajući, samo vrlo kratko. Htio sam podržati ono što je rekla moja kolegica Mirjam iz komisije i e, svakako reći svima da mi nećemo šutiti, da nismo to činili u prošlosti. Komentari visoke predstavnice Mogherini nakon tog nesubranog sastanka ministra e, je sukladno onome što kaže gospođa Kati Pirius u i želimo zahvaliti na tom korisnom dokumentu. Mi smo zabrinuti zbog nalaza Venecijanske komisije i e, drugih tijela. Mi ćemo nastavljati s podrškom civilnog društva u Turskoj sa našim instrumentima i kroz političke izjave. Želimo da imamo sigurnu demokratsku Tursku, stabilnu Tursku i svi se slažemo da je najbolji način da to postignemo dijalog. Vratit ću samo što rekla Miriam, sada su nam potrebni kontakti, to doista izavno, oči u oči ne znam hoće li uskoro doći do takvih sastanaka, ali mislimo da je vrlo važno da imamo otvoren, iskren razgovor s Turskom. Mislimo da je vrlo važno da Turska eh, potvrdi da želi ostati zemlja kandidatkinja, a ako to želi, onda ona zna da mora biti u skladu s kopenačkim kriterijima i svemu onome što se tiče demokracije, vladavine prava i temeljnih eh, sloboda. Hvala. Želi li izvjestiteljica uzeti riječ za završne primjedbe? Da, izvolite. Hvala i hvala svim kolegama. Unatoč e, naših e, političkih razilaženja, različitih ideologija koje imamo, više manje e, imamo istu analizu vezanu uz ono što se događa i kako ići dalje. Da prvo reagiram na ono što su rekli kolege vezano s to što nije u izvješću. Tajništvo se evo već smješka. Mm, mi kao izvjestitelji imamo ograničenje vezano uz broj slova koje možemo iskoristiti u ovakvom dokumentu. To je 9000 slova. I dakle, ne možemo sve staviti u izveću namisno o tome što želimo sve reći. Ja se slažem s onim što je rečeno o Cipru i o situaciji u Siriji. Ja ću tu sama isto tako podnijeti amandmane, a znamo da je rok 9. svibnja. Već 2004. godine, mislim, mi smo podijeljeni što se tiče političkog stava o tome kako bi trebali izgledati budući odnosi s Turskom. Neki nikad nisu htjeli da Turska dobije perspektivu članstva i to je iz bih razloga, drugi su uvijek vjerovali u to. I to je ta razlika koju čujemo i sada u ovom domu, je li sada došao trenutak da imamo sporazum o produživanju. Aleksandar Lamstrop je spomenuo stav Austrije. Ali meni se ne sviđa stav austrijske vlade zbog toga što ta ista vlada, kada bi Turska bila najdemokratskija država u cijeloj Europi i dalje ne bih e, htjela da Turska uđe u Europsku uniju. Dakle, trebamo biti iskreni. U redu je imati razlike među nama, ali ne bismo se trebali skrivati iza tog demokratskog deficita u Turskoj radi nečeg drugog. Trebamo to otvoreno raspravljati. Neovisno o tome sviđa nam se taj proces ili ne, mi smo sada u njemu i kao što je netko spomenuo, ako samo slijedimo ugovore, tamo stoji da kada imamo značajno kršenje temeljnih prava, a svi se slažemo da je do toga došlo u Turskoj, da onda može doći do suspenzije pregovora. Umjesto da svi sad ponovno pomislimo o tome kako bi trebali izgledati ti budući odnosi iz Turskom, imamo dakle to. No, sigurna sam da ćemo moći zadržati ujedinjenost u parlamentu. Renata je spomenula fondove i kao što možeš vidjeti u nacrtu izvješća, Mislim, logično rečeno, ako dođe do suspenzije pregovora, onda bi trebalo doći do obustave ispred financijskih sredstava. Velik dio tog novca se može potrošiti samo ako se s time slaže turska vlada u Ankari. A ako želimo podržati neke ljude, demokrate u Turskoj s time, pa oni neće dobiti odobrenje od Ankare da iskoriste ta sredstva. Dakle, kada gledamo službenu obustavu, pregovora, onda se radi o tome da se treba promisliti o tome kako se koriste sredstva, a to se treba iskoristiti za narod u Tursku. To je moja jedna molba. Marića Šhake je također rekla da to nije politička vizija to da smo mi sada na kraju pristupnih pregovora. Ne, to je posljedica onoga što se događa u Turskoj. Mnogi naši turski sugovornici su rekli vi ne poštujete ishod referenduma. Ne radi se o tome da ne poštujemo ishod referenduma, već o tome da referendum ima posljedice. I to posljedice na odnose između Europske unije i Turske. Ne radi se o tome da ne prihvaćamo odluku većine ili ne, iako se sve to dogodilo pod nepravednim okolnostima. Što se tiče Cipra, kao što kolege znaju, ja sam ove godine bila u Nikosi pod u trenutku kada su pregovori još uvijek bili obustavljeni. Vrlo mi je drago što se sada nastavilo s tim pregovorima, ali svi znamo koliko je taj proces težak i znamo da nam je za to potrebna podrška sviju, ali naravno i podrška Turske da se taj jaz koji traje već desetljećima ukine kako bi obje zajednice na otoku toga, toga imati koristi. Gospođa Valero, zeleni, mislim da se slažemo dosta toga, a ono što ne razumijem je, ako se slažemo da je Carinska unija ono što nam trenutno daje neku prednost u ugovorima, zašto onda Grecija ne žele iskoristiti tu prednost? Kako ćemo pomoći demokratima u Turskoj ako ne iskoristimo tu prednost koju imamo u pregovorima? I tu ja ne razumijem dobro kako možemo pomoći ljudima ako ne pokušavamo naći neke instrumente koji su nam na raspolaganju kako bismo im doista i pomogli. Samo da pogledam. Da, vrlo mi je dragocjena suradnja koju sam imala u protekle tri godine s Europskom komisijom i SVD-om. Ali, kada se radi o komisiji, Poruku koju smo poslali e, prošlu slijedu upravniku Hanu je bila sljedeća, da ne nastavljamo e, postupati kao dosad. I ja, ja mislim da je on dobro razumio tu poruku. I komisija ne mora čekati na države članice, ona može samostalno djelovati. I ja očekujem da Europska komisija izradi procjenu vezanu s to koliko je ta situacija u skladu ili ne s kopenhaškim kriterijima. Ne morate na to čekati do 2018. godine. E, taj paket uz E, ustavnih, reformi neće se promijeniti i stoga očekujem korak Europske komisije o tome. Što se tiče SVD-a, da, ako okupimo sve e, sva priopćenja za tisak i SVD-a, onda vidimo te različite zabrinutosti. Ali ono što je važno je to u kojem trenutku e, pošaljemo koju poruku. A poruka koja je odaslana s Malte je u Turskoj svačena u naslovnicima kao da je Europska unija shvatila svoje pogreške. Tako su izgledate te naslovnice u Turskoj. I žao mi je, ali što se tiče temeljnih prava, ta poruka nije bila jasna. Ta poruka smalte od prošlog tjedna. To su dakle neki od komentara. Ja jako cijenim što su kolege se uzele, uzeli vremena za ovu raspravu. Kao i svake godine se veselim dobroj suradnji s Veselim u Sjeni te se nadam da kao parlament možemo izgraditi zajedničko stajalište. I zadnja molba. Kako bismo što lakše pronašli kompromise, bilo bi od velike koristi kada bi kolege mogli na engleskom podnijeti amandmane. Znam da to nije obavezno, znam da u nekim slučajevima kolege žele to učiniti na vlastnom jeziku, ali to bi doista e, ubezao sami proces. Hvala vam lijepa. Prepostavljam da imate dosta posla pred vama, samo da ponovim kako bih vam olakšao posao. A, gospodin Lamstorf, izvolite. Samo kratko, osobno su me spomenuli, a naš poslovnik eh, mi onda dopušta da kažem barem koju riječ. Elma Brok me krivo shvatio. Ja nisam govorio o kopenhaškim kriterijima, već o e, pregovaračkom okviru. O tome se radi i tu ti trebaš pažljivije čitati. I da, Elman imaš pravo, naš, e, naš stav se je razvio, ali kao što je rekao veliki liberal Konrad Adenauer, i politički supanik e, nas e, ne može zaustaviti od toga da postanemo pametniji. I ti imaš pravo da naš stav se je razvio. Okay, for very short, <laughs> short remarks, since Mr. Brock... U redu, vrlo kratka primjedba, budući da je spomenuti Jelmer. Grof Lamstrop i liberali su mi uvijek, su uvijek ispred mene vezano uz to kako se mogu prilagoditi trenutnoj situaciji. Hvala. So far we hopefully cleared up any uh, mentioning of other, other names. I will just reiterate that the uh, deadline... Neću dakle više spominjati druga imena, a, a Rok za ulaganje amandmana je do 9. svibnja u 18 sati. Nadam se da ćete uspjeti postići kompromisne amandmane. Završavamo dakle četvrtu točku dnevnog reda, prelazimo na petu, a to su e, preporuke vijeća o 72. zasjedanju glavne skupštine Ujedinjenih naroda. Podsjećam vas da svake godine e, Europski parlament i naš odbor pripremaju vijeću preporuke e, za sastanak e, generalne skupštine Ujedinjenih naroda. E, vijeće će usvojiti prioritete u srpnju, a naš odbor u svibnju. Zaprimili smo 265 pet amandmana. Sutra će se sastati izvjestelji u sjeni i raspravljati o kompromisnim amandmanima. Drago nam je da je ovdje gospodin Marinesku koji će danas govoriti i predstaviti te amandmane u ime gospodina Kovačeva izvjestitelja. A inače sutra od 14 do 15 sati u dvorani SPA 1 e će se održati i prvi sastanak skupine koja radi na odnosima između Europske unije i njenih naroda. Gospodine Marinesko, izvolite. E, ne, ja se zovem e, Manesku, a ne Marinesku. Kolega Marinesku nije član odbora AFED, pa se lako zabuniti. E, kolega Kovačev je izvjestitelj e, za ovu temu. Nije, nažalost, danas e, mogao nikako doći na ovaj sastanak, pa me zamolio da pročitam njegove primjedbe. Zahvaljujem se svim kolegama koji su uložili amandmane članovima radne skupine Europske unija i narodi. Zahvaljujem se svima na suradnji i tajništvu na jako dobroj potpori. Prošle godine smo se vratili tradicionalnim godišnjim preporukama vijeću, a cilj je da damo prioritete koje će vijeće usvojiti u srpnju ovom izvješću parlament upućuje preporuke vijeću o borbi protiv terorizma, e, demokracije, vladimine prava, o e, reformi sustava Ujedinjenih naroda i o mnogim drugim temama. 255 amandmana je već uloženo. Ove godine, za razliku od prošle, odbor DEVE neće dati mišljenje. Međutim, razradili smo puno amandmana o temama razvoja. Ima mnogih e, sličnih amandmana koji su uloženi, što znači da ćemo vjerojatno moći postići dosta kompromisnih amandmana. Izvjestelji u sjeni sastaju se sutra i nadamo se da će to izvješće biti jednako dobro kao i ono prošle godine kada se sastalo, e, kada je uloženo 22 kompromisna amandmana. Sutra se neće održati samo sastanak izvjestitelja u Sjeni, već i sastanak radne skupine odnosima Europske unije i njenih naroda. U, e, spomenut će se pitanje e, Izraela i Palestine, e, gdje će se govoriti o dvije države, rješenju dvije države gdje bi Jeruzalem bio glavni grad obe države. Govorit će se o potporama e, zajednicama koje su ranjive na radikalizaciju i na ekstremističku propagandu. Bavit će se i pitanjima socijalne, političke i ekonomske prirode koji do toga dovode. I e, isto tako e, traži su naroda da se usvoje amandmani iz kampale zatim e, da Europska unija dobije mjesto u proširenom vijeću sigurnosti. E, traži se e, potpora programu reformi novog glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, zatim pojednostavljivanje rada tajništva, tako što će sve biti načinjeno na fleksibilni način. I isto tako vijeće svake godine u srpnju usvaja preporuke za sastanak glavne skupštine koje se održava u rujnu. AFED bi trebao e, dakle u svibnju usvojiti ove preporuke koje će onda ići na daljnji postupak. Izvjestitelj se nada da će sutrašnji sastanak izvjestitelja u sjeni biti konstruktivan, da će se na njemu donijeti um, kompromisni amandmani, te da će se 30. svibnja glasati e, o tom izvješću pozitivno. Oprostite što sam pogriješio vaše ime, a sada dajem riječ gospodinu Freundu. Hvala lijepa. Ja već drugi puta e, ovdje mijenjam gospođu Posta. Inače se radi o izvješću za koji sam se ja e, prvobitno bio e, prijavio. Najprije ispričavam gospođu posta. Ona danas nije mogla doći jer imala druge obaveze u njezino ime. Zahvaljujem se izvjestelju gospodinu Kovačevu na dobrom prijedlogu izvješću. Par komentara o amandmanima uloženim od strane SID-a o miru, sigurnosti i ulozi žena. Vrlo je važno da žene sudjeluje u pitanjima mira i sigurnosti i sve usluđene sa bitnim rezolucijama Ujedinjenih naroda. Naš amandmani se također zalažu za sve aktivnosti vezane za ravnopravnost muškaraca i žena i govorimo o odgovornosti da se taj koncept zaštiti. Socijalisti i demokrati o pitanjima migracija, izbjeglica i e, klimatskih promjena. Traži se da je narod imaju ambiciozni pristup i legalne kanale e, migracije. E, zalažemo se također da se definiraju u međunarodnom pravu E, klimatske izbjeglice, termin za kojeg se zalažemo, jer će u budućnosti njih biti sve više. Naš klub traži da se e, pitanja ljudskih prava e, uključe u borbu protiv terorizma i svih politika vezanih za to. Naš amandman traži da društva moraju biti e, otporna i da se mnogo toga mora napraviti na lokalnoj razini. E, zatim pitanje razoružanja. E, mnogo toga treba napraviti u skladu sa već postojećim međunarodnim pravom i uklopiti tehnološki razvoj primjerice bespilotnih letjelica i robota, a Europska unija mora pomno pratiti tu temu koja će postojati sve važnija. Demokracija i vladavina prava. Više puta smo naglasili da treba zaštiti najranjivije skupine, naročito e, žene, mlade i žene e, i djecu. One e, trebaju biti uključeni u sav rad na pitanjima izgradnje mira i humanitarnim pitanjima. Po pitanju LGBTI skupine treba je zaštititi i treba posticati borbu protiv bilo kakve vrste nasilja na LGBTI skupinu i one koji ih brane. Također se traži zaštita domorodačkih naroda i također Roma. Treba se također boriti protiv racizma, ksenofobije i svih vrsta netolerancije. Evo, napravit ću kratku stanku. Reproduktivna prava i zdravlje. Zalažemo se za sve inicijative zaštite prava žena. Pozivamo da se provede platforma iz Pekinga. E, zatim o ljudskim pravima i trgovini želimo dati i potporu visokom povjereniku za ljudska prava Ujedinjenih naroda, e, naročito kad se radi na o pitanjima e, zloporabe ljudskih prava vezanih za poslovanje i poslovni svijet. Podržavamo također da se u budućnosti uspostavi međunarodni instrument koji će biti pravno obvezujući. A na kraju o reformi sustava Ujedinjenih naroda. Socijalisti i demokrati zalažu se za takvu reformu kako bi se e, promjene u svijetu bolje odrazile. E, predlažemo da Francuska e, zastupa E, e, Europsku uniju, budući da se Ujedinjena kraljevina povlači. Međutim, mi se zalažemo u osnovi zato da Europska unija ima jedno mjesto u vijeću sigurnosti. Treba također obratiti posebnu pažnju na širenju nuklearnih naoružanja. I za kraj, E, želimo e, surađivati sa izvjestiteljem i e, postići dobre kompromisne amandmane. Hvala gospodin Kišok u ime liberala. I ja se želim zahvaliti gospodinu Kovačevu koji radi na ovim važnim preporukama koje izrađuje Europski parlament. Važno je da Europska unija napravi popis zajedničkih prioriteta za glavnu skupštinu njenih naroda. E, morali bismo proširiti utjecaj Europske unije budući da su države članice podijeljene u mišljenjima e, bilo bi važno da Europska unija govori jednim glasom. Europska unija jedan je od najpredanijih branitelja i promicatelja ljudskih prava i e, oni se zalažu za e, e, demokraciju i pravnu državu. Treba se zalagati za traženje dugih traženje, zalaganje rješenja svih sukoba treba e, insistirati također na teritorijalnom integritetu istočnoevropskih zemalja, zemalja Južnog Kavkaza i e, treba naći rješenja za e, sve sukobe. I za kraj naglašavamo potporu održavosti na planu okoliša i moramo raditi na poboljšanju kvalitete okoliša i moramo poboljšati održivost sirovina. Hvala sada gospodin Šulc u ime kluba zastupnika GUE. Hvala lijepa. Želim se zahvaliti izvjestitelju na ovom izvješću. Priznajem da sam uložio dosta amandmana da su moji kolege uložili puno amandmana u tom smislu i e, velik broj njih, dakle, pripremim, dijelim i ja. E, u ovoj raspravimo dva bitna izazova. S jedne strane moramo gledati u kojoj situaciji sada nalazi Evropska unija. Tu je Brexit i sve više se zemlje pozicioniraju tako što brane vlastite interese. To je slučaj s nekoliko europskih zemalja. Moramo dakle e, vidjeti da u toj situaciji Europska unija ima veću odgovornost e, u Ujedinjenim narodima kako bi e, podržala određene pristupe za rješavanje sukoba. Što znači da se moramo pozabaviti konkretnim poglavljem gdje se raspravlja o ulozi Ujedinjenih naroda želim privući vašu pozornost na pitanje e, toga e, u kolikoj mjeri mi želimo stvarno da imamo jedno mjesto u vijeću sigurnosti i kako bismo to mjesto dijelili. E, dijelim mišljenje kolegice Lohbiler u tom smislu, ali ipak moramo mi sami sebi pojasniti kako ćemo to ostvariti i kako ćemo to raditi u okviru e, pregovora Brexita, dakle u sljedećih godinu i po dana? E, pravo veta je mogućnost e, koja bi mogla biti uzeta u obzir, ali moramo razmotriti sve one zemlje koje su u vijeću za ljudska prava, jer one e, moraju raditi na tome da se rješavaju sukobi. Mi kao klub možemo podržati te amandmane, možemo o njima raspraviti, ali svejedno to moramo e, provesti i primijeniti i u drugim temama i izvješćima i moramo shvatiti da na taj način pridonosimo naporima Ujedinjenih naroda na nešto konkretno naprave. I još jedna stvar koja je za nas izuzetno važna, a to je da želimo ojačati ona poglavlja u izvješću koje govore o okolišu, o razvoju, o klimatskim promjenama i tako dalje. Jer ako pogledamo pojedinosti, i e, ako vidimo kakve probleme imamo u različitim politikama i odnosima, vidimo da je u, e, na tim poljima mnogo toga nezadovoljavajuće i zato smo e, uložili amandmane i u tom dijelu a podržavamo i amandmane kolega u tom smislu. I zaista se raduje e, radu radne skupine o odnosima između Europske unije i Ujedinjenih naroda. Naše je iskustvo u prošlosti tu bilo pozitivno i nadam se da ćemo obogatiti cijelo izvješće. A sada gospodin Kavel u ime FDD-a. Hvala. E, škotska britanska grupa Delamitri imala vrlo popularnu pjesmu koja je bila da ništa se ne mijenja, ništa se ne mijenja. A referen je bio da, da, samo govorimo i onda sve bude isto kao i prije. I zapravo je to izvješće tako slično. Europska unija pokazuje mišiće i traže E, stalno e, mjesto u vijeću sigurnosti. Moja se zemlja pametno opredijelila za izlazak iz e, Velike Bri iz Europske unije. A ovo što smo čuli od kolege je zanimljivo. Vi ste rekli da se treba boriti protiv nacionalizma Europskoj unije. ja bi to možda nazvao e, populizam, ali mi već 21 godinu se zalažemo da izađemo iz Europske unije. Jedan od razloga zašto sam se ja za to upredjelio je upravo taj da kako se Europska unija više integrirala, se pojavljuje sve više nacionalizma i e, vidimo da se to javlja u velikom broju europskih država. A ovo je jedinstveno mjesto, jedno mjesto e, na ono, vijeću sigurnosti je nešto što vidimo. u e, Francuska predizborna kampanja primjerice. Znam da se gospodin Scholz e, zapravo ježi na pomisao Marine Le Pen ali vi ćete potporu tražiti od Francuske budući da mi odlazimo. Ali što će drugi reći? Švedska, Litva, mislim svi mi e, imamo različite nacionalne identitete i nacionalne ciljeve. A u jednim narodima možemo to na različite načine priočiti. Međutim, zalagati se za mjesto u Ujedinjenim narodima, u Vijeću sigurnosti, ne može tako ići. Jer Švedska je neutralna zemlja, Francuska je vojna sila. Mislim da to e, je nešto e, što e, protiv ćemo glasati. A sada, gospođo Gones, ime SID-a. Postoji jedna stvar koju želim pitati izvjestitelja i e, izvjestitelje u Sijeni e, vezano za sastanak koji će se održati sutra. E, onaj dio koji govori o razvoju će se sigurno više razraditi. E, međutim, htjela bi da se u to više uklopi parlament i rad koji parlament obavlja vezano je za dva odbora za istrage, takse i e, pana. Otočali smo stručnjake, e, sastanke sa stručnjacima iz zemalja u razvoju o tome kako se boriti protiv nezakonitog protoka kapitala. I vrlo je važno da omogućimo da pomoć bude vrlo učinkovita. A to je naravno vezano i za borbu protiv organiziranog kriminala, pranja novca i tako dalje. To se mora raditi ne samo na europskoj razini, već na svjetskoj razini. E, moramo e, podržavati prijedloge koje postoje na razini Ujedinjenih naroda. Održani su mnogi prijedlozi na sastanku o razvoju Ujedinjenih naroda 2015. godine, ali čudno ili možda ne baš tako čudno, nisu bojkotirali bojkotirale države članice Europske unije. Mislim da bi ovaj parlament ukazao na e, nešto i predvodio kada bi se e, u poglavlju o razvoju to spomenulo. Prelazimo sada na klub zastupnika Alde, gospodin Vejranen. Hvala predsjedniče. Ovaj nacrt izvješća kolege Kovačeva dobra je osnova za izvješće. Dakle, ovaj tekst je dobra osnova za izvješće. U ovom nacrtu izvješća ponovno se stavlja veliki naglasak na pitanje sigurnosti. Čini se da je to pomalo trend e, u ovom odboru, ali i općenito u parlamentu, a to ujedno znači da se premalo pozornosti posvećuje drugim oblicima rada u Ujedinjenim narodima. Ujedinjeni narodi obuhvaćaju sve oblike multilateralne suradnje u svijetu, to ne smijemo zaboraviti, a Europska unija je vodeća sila u područjima kao što su trgovina, razvoj i zaštita okoliša. Mislim da su to pitanja koja zaslužuju veću pozornost u ovome izvješću koje se bavi Ujedinjenim narodima i općenito načinom rada glavne skupštine. Ja sam e, ovdje predložio nekoliko amandmana nastojeći staviti veći naglasak na razvojnu politiku, u sklopu reforme sustava UN-a, te ulogu ekosoka i općenito razvoj ekosoka u jedno e, vijeće za održivi razvoj koje bi trebalo imati snažniju poziciju uz vijeće sigurnosti. Mislim da bismo u buduće trebali posvećivati veću pozornost drugim područjima, ne samo pitanjima sigurnosti. Da kako da je sigurnost važna, ali u svim oblicima suradnje u svijetu sve politike utječu na sigurnost. Također e, se radujem rezultatima rada radne skupine e, koja se bavi razvojem odnosa između UN-a i Europske unije. Mislim da bismo tu mogli postići bolju ravnotežu e, dakle u različitim aspektima rada i djelovanja Ujedinjenih naroda gospodin Lic. Ja bih također htio reći nekoliko riječi u svjetlu sutrašnje rasprave. Dakle, ciljevi održivog razvoja moraju biti jasno i precizno definirani i mislim da bismo mi trebali pokazati da Europska unija jest na razini tih ciljeva održivog razvoja. Dakle, da moramo imati politiku koja će ojačati njihovu vidljivost, da se naša politika rukovodi ciljevima održivog razvoja. E, to sam također naglasio kolege koji radi na izvješću na temu proračuna. Dakle, mi moramo dati veću vidljivost održivim ciljevima razvoja, inače oni nemaju smisla. Sada ćemo zaključiti popis govornika. Već smo u više navrata spomenuli da će se nastaviti raditi na kompromisnim amandmanima do sutra. 30. E, svibnja ćemo dobiti popis za glasovanje, a e, ovo će biti stavljeno na dnevni red plenarne sjednice u srpnju. Time smo zaključili petu točku dnevnog reda i sada imamo jedan problem vezano s šestu točku dnevnog reda. Možemo početi s radom tek u 11 sati, tako da ćemo sada napraviti pauzu od 10 minuta i nastavljamo s radom točno u 11 sati. Hvala.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 <clears throat> Da, mislim da je sada već polako 11 sati i stoga ćemo nastaviti sa sastankom odbora za vanjske poslove. Tu je s nama i izvjestitelj, tako da je sve u redu. Sada se nalazimo na točke broj 6 na dnevnom redu. Ovdje se radi o razmatranju nacrta izvješća o izmjeni zakonodavnog prijedloga vezanog uz uspostavu instrumenta za doprinos stabilnosti i miru. Ovo je drugo, druga razmjena gledišta u odboru nakon što smo imali raspravu 21. ožujka sa SVD-om i komisijom. I toga ćemo sada započeti s time što ću kao dati riječ izvjestitelju. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Neću govoriti jako dugo, zato što smo već imali priliku raspravljati o ovom tekstu. Ja sam predstavio samo malo amandmana e, vezano u sadržaj, ali i samo oblik. Vezano uz oblik zato što je tekst o kojem se trebamo izjasniti, tekst koji je već jako obrađen i to o vrlo preciznoj temi i stoga mislim da nemamo, nemamo tu mnogo izmjena za napraviti. A što se tiče sadržaja, zato što, kako da kažem, imamo jedan hitan problem vezan uz usvajanje ovog izvješća. Mislim da već jako kasnimo. Tu ćemo se izjasniti o instrumentu s kojim vijeće koje vijeće zapravo želi, je već nekoliko godina. E, naše misije, operacije Europske unije na terenu također već nekoliko godina čekaju na taj instrument. I još jednom, Uvjeti u kojima se može instrument uspostaviti ne traže od nas mnogo amandmana na prijedlog. Imali smo prvu razmjenu gledišta s Vjesem o Sjeni. Zahvaljujem na njihovim doprinosima. A od sastanka prošlog tjedna sam već uzeo u obzir nekoliko primjedbi koje ste iznijeli vezano uz amandmane koje sam ja predložio i na sljedećem sastanku kojeg ćemo imati s Vjesem o Sjeni ću e, vam ponovno izneti nekoliko prijedloga kako bi s time mogao uzeti u obzir primjedbe iz kluba zastupnika zelenih, SID-a i liberala prije svega. Mislim da je razmjena gledišta koju smo imali e, pokazala da je moguće postići konvergenciju našim analizama. No ponavljam, ne smijemo zaboraviti, a ja sam na sebi isto tako primjenjujem to, to pravilo, da ovo nije nacrt izvješća. Mi izmjenjujemo uredbu, što znači da pravno i politički gledano se nalazimo u vrlo ograničenom mandarinskom prostoru. Tu se za nas ne radi o tome, iako vjerujem da je želja jako snažna u nama, da u cijelosti e, promijenimo taj odnos između stabilnosti i mira i da jako filozofski pristupimo toj temi. To je vrlo važno, ja znam, ali o tome se ne radi u ovoj točki. Mi tu govorimo samo o izmjeni uredbe kako bi ta uredba postala što operativnija moguća u što preciznijim uvjetima. I eto, to objašnjava zašto nemamo toliko veliki manevarski prostor, zašto ja nisam htio da e, u tom tekstu govorimo o e, vrlo različitim pitanjima. Što se tiče onoga što su kolege rekli, još jednom, nakon prve razmjene gledišta, vjerujem da ćemo moći izgraditi kompromisne amandmane i to u graničnom broju koji će se odnositi na ona ključna pitanja. Hvala. Uh, <clears throat> Hvala, zahvaljujem izvjestitelju. Moram sada dati riječ izvjestiteljima u sjeni, s obzirom da kolega iz kluba zastupnika socijalista još nije tu, pa ćemo kasnije dati riječ. E, uzet ću ja riječ, tako da neće biti ograničenja vremena za izlaganje. Da skratimo, imali smo već sastanak izvjestitelja u Sjeni. E, Klub zastupnika ECR se slaže sa stajalištem izvjestitelja. Mi želimo izvješće koje nema previše ograničenja u praktičnom smislu. Tako da mislim da ćemo uvijek imati e, neke pogreške, određenu dakle određeni prostor za pogreške, ali dakle to se nalazi u tekstu nije samo nije primjenjivo uvijek u stvarnim situacijama. Mi ćemo možda predložiti nekoliko amandmana, koordinirat ćemo rad s drugim klubovima, ali se u općim crtama slažemo sa stajalištem izvjestitelja, tako da ćemo dati sve od sebe kako bi ovo prošlo u što kraćem roku. Ja ću sada ovdje stati, tako ću svima dati primjer. I dajem sada riječ gospodinu Mamikinsu. Izvolite, hvala. Hvala, dragi kolege. Ovaj e, prijedlog da se ojačaju obrambene sigurnosne pa, sposobnosti partnerskih zemalja, te da se omogući financiranje ovih aktivnosti iz proračuna Europske unije je zapravo nešto što je revolucionarno, to da je e, mogućnost e, Europskoj uniji da ispuni razvojne ciljeve u tim zemljama. Međutim, trebali bismo čuti sve one koji imaju određene sumnje i bojazni ne smijemo zaboraviti jedno od osnovnih načela humanitarnog prava, a to je da se ne smije nanositi šteta. U ovoj raspravi moramo dati odgovore na neka važnija pitanja. Postoji li stvarni problem? Zatim sigurnosni problemi u zemljama u razvoju se uspješno rješavaju ili pak sigurnost ne utječe na e, ispunjavanje razvojnih ciljeva. Sljedeće pitanje je imamo li zapravo političku potporu za ovaj korak. Oni koji su protiv prijedloga komisije trebali bi iznijeti alternativu kako EU unija može osnažiti sigurnosne sposobnosti zemalja u razvoju, a da se pritom to ne financira iz proračuna EU. unije. Ako nemate pozdane radne alternative, trebamo razgovarati o kriterijima i preduvjetima za potporu. Primjerice, koje okolnosti bi trebali e, biti okidač za davanje pomoći Europske unije, što je sa direktivom e, OECD-a o službenoj pomoći za razvoj u kontekstu e, programa za održivi razvoj UN-a, te održivog cilja, za, održivog, cilja održivog razvoja broj 16 e, u kojima se naglašava potreba da se podržavaju neovisne institucije u zemljama obuhvaćenim sukobom. Trebaju li nam možda dodatni e, kriteriji? Kakva nam stručna pomoć treba? E, na koji način Europski parlament može vršiti nadzor nad čitavim procesom. Kako bismo imali uistinu djelotvorne radne mehanizme, moramo dati odgovore na ova i druga relevantna pitanja. Mi smo otvoreni za raspravu i za vaše prijedloge. And then I Gospodin Austrevićios se također želi javiti u ime kluba zastupnika Alde. Da, to je točno, hvala vam. Ja imam e, tu povlasticu što mogu uzeti riječ u ime e, kolegice Hilde koja nije mogla doći ovako rano na sastanak. I drago mi da mogu spomenuti njezine bilješke. Dakle, klub zastupnika ALDE je zadovoljan da je instrument za doprinos i stabilnost miru predmet revizije, da će izgradnja vojnih sposobnosti E, biti moguće u određenim okolnostima. Slažemo se da komisija izvjestitelj, gospodin Dažan, dakle slažemo se s njime da u nekim okolnostima treba e, poduprijeti i pomoći vojnim akterima. je također se zalaže za tu ideju, e, naime za ideju da se to stavi pod parlamentarni nadzor Europskog parlamenta. Tako da nemamo namjeru predlagati amandmane koji bi doveli do značajnih izmjena u ovom nacrtu izvješća. Međutim, predložit ćemo neke amandmane da bismo dodatno pojasnili i definirali zaštitne mehanizme i kriterije koji su u ovom prijedlogu. To je nužno kako bi se mogla pružiti potpora vojnim čimbenicima, ali uz jasno definiran okvir i zaštitne mehanizme. Hvala vam. Hvala. Sada e, riječ ima gospođa Luzing, izvestitelj cijeni za klub zastupnika GUE. Hvala vam lijepa. Brzo, hitno, fleksibilno, bez rasprave. To je opis zapravo rasprave koju trenutno vodimo ovdje. Izvjestitelj, gospodin Danžan, upotrebljava sve svoje riječi kako bi nam objasnili da se ovdje radi čisto o tehničkoj raspravi da se ovdje radi o tome da se što prije može početi iskorištavati ovaj instrument. Od jednog kolege sam čula riječ revolucionarna odluka. Mislim da bismo trebali jako o tome promisliti, čak i ako mi pod revolucionarnim događajima razumijemo nešto drugačije. Tu se radi doista o kvantnom skoku. U definiciji civilne vanjske politike Europske unije. Gospodin Ostrovićius je također jasno rekao, naravno rekao je da podržava to, da su svi vrlo, sretni i vrlo zadovoljni s time, da sada konačno postoji mogućnost da se ovaj instrument koji je prije bio prije svega civilne namjene sada može iskoristiti i za vojne intervencije. Gospodin Danžan je zatim u prošloj raspravi nam isto tako objasnio da primjerice bolnice su za vojnike humanitarni objekti, ali ja mislim da je to jasno vojni objekti, da kada se novac koristi u tu svrhu, da je to onda upotreba finanskih sredstava sa e, vojnom namenom. Većina ovog doma jako podržava sve ovo i svima je to jasno, a ja želim reći da izvan ovog doma u drugim udruženjima, primjerice u vjerskim udruženjima gdje sam jako često pozvana na sastanke ovome da se tamo ne gleda na to. Tamo su zgroženi za to da se razvojna pomoć može koristiti u vojne svrhe. I ja vas još jednom hitno pozivam da priznate tu raspravu u društvu, a ne samo da kažete da se tu radi o nekim formalnostima i da dijelite put kojeg bi izvjestitelj htio gdje kaže da ovo nije politička tema, nego da je to samo tehnička rasprava. Mi kao klub zastupnika GUNGL eh, i snažno odbijamo taj razvoj. Ja sam pripremila amandmane, mi nismo samo kritični, mi to odbijamo. Podnijeli smo amandmane s kojima održavamo naš stav. Za nas se ovdje radi o eklatantnom slučaju zlouporebe eh, civilnog instrumenta vojne svrhe i čak i ako mi je to jasno, da dosađujem ovdje kolegama i kolegicama, želim još jednom jasno naglasiti da što se nas tiče ovo u svakom slučaju nije sukladno članka 41 stavka 2 iz e, ugovora o funkcioniranju Europske unije, niti članka 208 iz ugovora o Europske unije, gdje stoji da razvojna pomoć, a pod njime se i vodi prije svega ovaj instrument, treba e, služiti za e, uklanjanje siromaštva. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na izvjestitelje sjeni Sijeni, odnosno izvjestiteljicu sjeni Sijeni iz kluba zastupnika Zelenih. Gospođa Valero, hvala vam lijepo. Ja bih na samom početku htjela reći gospođi Lozing da mi njezina izjava uopće nije bila dosadna, da pače ja bih eh, mogla podržati veći dio onoga što ona rekla. Za klub zastupnika zelenih evidentno je da smo ovdje na strani tumačenja koje daje odbor za razvoj. Mislim da bismo radije stali na njegovu stranu nego na stranu izvjestitelja gospodina Danžana. On je htio da se ovdje unesu neke izmjene, međutim mi to ne podržavamo. Pravna osnova za ovaj instrument je tehnička i razvojna suradnja, a cilj je održivi razvoj. Što se tiče razvojne politike, ovdje je osnovno suzbijanje siromaštva. Da, sigurnost i razvoj e, su dvije stvari koje su komplementarne, ali ne možemo reći da jedna ima prednost na drugom. I kada vidimo amandmane koji su predloženi, stječe se dojam da je veći naglasak na sigurnosti. Međutim, to nije točno. Vrlo često je bitnije upravo ovo suprotno. Naš klub se uistinu snažno zalagao za ovaj instrument i općenito za sprječavanje e, civilnih e, sukoba i mi želimo da ovo i dalje ostane instrument za prevenciju civilnih e, sukoba. Dakle, mi nismo protiv toga da se to posluži izgradnji vojnih kapaciteta tamo gdje je to potrebno, no u tom slučaju bi se trebao koristiti svježi novac. Imamo mehanizam Atena koji bi se ovdje u Europskom parlamentu, je tako rečeno, mogao koristiti za potrebe obrambene unije. To je već bilo rečeno. Zatim imamo vijeće CFP CP vijeće bi također moglo donijeti neke odluke. Moramo ovdje razlučiti civilne od vojne uporabe, posebno kada je riječ o proračunu. Ako se uzme novac izdvoji iz sredstava za razvoj, onda to mora biti sukladno sa kriterijima DAC OECD-a. A mi smatramo da ovaj novi prijedlog mora biti u skladu s tim kriterijima. Mi smo već razgovarali o tome na sastanku izvjestitelja u Sjeni, na nama se ovo čini evidentnim E, prijedlog iz članka 3a mora biti u skladu sa kriterijima iz DAKA. A u ovom tekstu gospodina Danžana također možemo vidjeti da je ovdje riječ o uredbi, tako da moramo pažljivo birati riječi. Ako se u riječ exceptional zamijeni riječ specific, onda se dopušta kao iznimno nešto što više nije iznimno, naime riječ specifično može biti mnogo općenitije. Riječ specifik, odnosno specifično je vrlo nejasna. Dakle, mislim da bi trebalo jasnije definirati što podrazumijevamo pod tim pojmom i ovdje izvijestitelj da je drugačije tumačenje. Mi se ne slažemo sa razvodnjavanjem teksta, onako kako to predlaže izvjestitelj. Zatim nas brine još nešto. Zašto želite da se u amandmanu broj 5 izuzme pojam razvoj? Ja sam to protumačila na sljedeći način. Meni se učinilo da je on daje prednost sigurnosti nad razvojem. A ovdje zapravo govorimo o jednom i o drugom, dakle niti jedno niti drugo ne može imati prednost, zato ćemo mi u tom smislu predložiti nekolicinu amandmana koji će ići u potporu argumentima koje sam upravo iznijela, tako da mislim da e, vas nitko neć, nikoga neće iznenaditi da je naše stajalište ovome bitno drugačije. Sada prelazimo na izvjestitelja iz odbora za razvoj. Gospodin Hvala vam. Mi smo razgovarali na odboru za razvoj o ovoj temi i mogu vam samo reći da postoji velika zabrinutost kada je riječ o ovoj uredbi. Prije svega mi se pribojavamo mogućnosti da se sredstva za razvoj koriste za svrhe koje nisu u skladu sa razvojnom pomoći, čime bi se smanjio sredstva za službenu razvojnu pomoć iz Europske unije. Tu se postavlja pitanje kvalitete u situacijama kada se sredstva koriste u svrhu koja je predviđena ovom uredbom. Prioriteti bi zapravo mogli biti drugačiji, tako da bismo e, mi radije da se sredstva koriste za neku drugu namjenu. Tu može pretrpjeti kvaliteta. Neki kažu da je riječ o svoti od samo 25 milijuna eura, što nije mnogo, ali bojimo se budućih povećanja tih sredstava, što bi onda moglo dovesti do radikalnih promjena u odnosu na financijska sredstva koja su raspoloživa za razvojnu pomoć. Ovdje postoji nekoliko prijedloga što bi se moglo učiniti. E, dakle, netko je iznio ideju da bi trebala postojati proračunska stavka pod CFP-om kako se uopće ne bi koristila sredstva za razvojnu pomoć. U tom slučaju bi dio sredstava mogao biti u skladu s DAKom, e, što bi onda dovelo do povećanja sredstava za razvojnu pomoć. Međutim, E, dakle, to, to je jedna od mogućnosti. Jedna druga mogućnost je da imamo sredstva iz CFSP-a. E I onda bismo mogli koristiti e, dakle te, mogli bismo na taj način financirati projekte. Kao izvjestitelj za izradu mišljenja ja sam prihvatio osnovne postavke ove uredbe, međutim, ukoliko želimo zaštititi razvojnu politiku u ovoj uredbi, smatram da bismo trebali imati jednu klauzulu o razvojnoj pomoći, tako da sve aktivnosti koje idu u smjeru izgradnje kapaciteta moraju biti sukladne kriterijima OECD-a, odnosno DAKA, E, kao ona, dakle riječ je o revidiranoj direktivi o izvješćivanju u području službene pomoći za razvoj od 19. E, veljače 2016. godine. Nadalje, ja sam e, iznio također prijedlog za jedan amandman gdje bi se naglasila osnovna načela na kojima počiva razvojna politika, dakle iskorjenjivanje siromaštva bi da kako tu bio primarni cilj Ako se ovo prihvati, odbor DEVE bi mogao na neki način progutati ovo izvješće, međutim mi još nismo održali sastanak među izvjestiteljima u Sjeni u našem odboru, dakle u odboru za razvoj, pa je sada preuranjeno bilo što zaključno reći. Kao zamjenski član ovoga odbora e, želim iznijeti neke bozne. Mislim da je ovaj prijedlog komisije vrlo ograničen. E, ograničava se na izvanredne okolnosti i samo na neke vrste namjene. Izvješće, e, naime nacrt izvješća ovoga odbora mijenja riječ exceptional riječju special, što nije realno. Zatim ovdje se briše u potpunosti pojam development, odnosno razvoj, riječ je o amandmanu broj 5 koji je već spomenula kolegica Valero, ali možda je ovdje najspornije pitanje kombinacije, odnosno e, e, u sedmom i osmom članku. Dakle, komisija smatra da bi ove članke trebalo tumačiti kumulativno. Dakle, da treba ispuniti sve uvjete iz A i B. Zato na kraju A stoji riječ AND, a u nacrtu teksta je to zamijenjeno riječju or, dakle govorimo o nacrtu teksta ovoga odbora. Tako da bi zapravo trebalo ispuniti samo kriterij B, što bi već bilo dovoljno, a to je bitno drugačije od inicijalnog prijedloga komisije. Nadalje, u nacrtu izvješća, molim vas, moramo sada doći do zaključka. Da, evo, pa približavam se zaključcima. U, eh, pod B stoji formulacija međunarodna zajednica i, i svi. Što je također izbrisano iz nacrta ovoga teksta. Moj zaključak je sljedeći. Ovaj nacrt izvješća bi mogao otvoriti gotovo neograničene mogućnosti da Europska unija i države članice e, da se vojno umiješaju u unutarnje poslove partnerskih zemalja. Hvala. Sada e, ćemo vidjeti tko je još ostao na popisu govornika. U ime kluba zastupnika Pučana, gospodin Galer. Da, spričavam se onda mm, gospodin iz kluba zastupnika socijalista i demokrata. Gospodin Hvala vam. Govorit ću na njemačkom. Ja tu radim u dvostokom svojstvu. Ja sam iz u Sjeni za odbor za razvoj, a istodobno sam i vanjski političar ovdje u ovom odboru. Gospođo Luzing, niste nam dosađivali. Vi ste spomenuli ste one točke o kojima smo mi raspravili kod nas u klubu zastupnika. Ne što se tiče svega, ali načelno se upotno se slažemo da bi se razvojna sredstva, kao što je rekao i izvjestitelj za odbor za razvoj, je tu kako bi se borili protiv siromaštva. I ja se tu isto tako slažem sa njegovim stavom da to brisanje razvojne politike ne može biti naše načelo, budući da upravo imamo i ciljeve državog razvoja za 2014. godinu, želimo s tim u vezi djelovati. U Njemačkoj smo razvili jedan takav instrument, to je plan 60 prema njemačkom proračunu, imamo ove godine 130 milijuna eura koji se iz proračuna za vanjske poslove i obranu ustupaju u tu svrhu. To je pravo načelo ako želimo uspostaviti takav instrument. To je instrument vanjske politike, a ne razvojni instrument. I mislim da bi bilo dobro, ja ću se boriti za to, u klubu zastupnika u parlamentu, da imamo jasnu liniju. I kada novac onda ne dolazi iz razvojnog područja, da se onda ne skraćuju ta sredstva kada govorimo o uh, overheadu broj 4. To bi dakle bilo načelno od mene. I'm Ispričavam se, gospodin Kilan i htio uzeti riječ. Gospodin Kelan, htio bih iskoristiti ovu priliku da pozdravim pristup kojeg je uzeo naš kolega Danžan Govorim kao bivši izvjestitelj u sjeni u ime Pučana e, o instrumentu za stabilnost e, i mir, tada se to zvao samo instrument za stabilnost, a da sada i za mir. Ishodišna točka bi trebala biti ideja komisije. Da će te promjene pojačati poveznicu između sigurnosti i razvoja. A jasno je da bez sigurnosti nema razvoja. I stoga mislim da je izvjestitelj upravo počeo te točke. Da se je sigurnost slabo naglasila. I stoga ja podržavam njegov pristup u amandmanima 2 i 3 gdje se uvodi element fleksibilnosti. Što ni pošto ne znači da netko ima e, razriješene ruke i da može samo tako intervenirati u trećim državama. I da exceptional zamijenimo sa necessary i specific, dakle izvanredno sa potrebnim i specifičnim. Mislim da onda možemo bolje shvatiti što se po time misli. Jer da, imamo samo 25 milijuna eura, ali to je važan instrument kako bismo spriječili i stabilizirali situacije u našem bliskom susjedstvu i stoga je vrlo važno da se dogodimo kod toga kako ćemo iskoristiti novac. Kako bi se uspostavili uvjeti za stabilan razvoj u trećim državama koje podržavamo. Hvala vam. Hvala vama. Sada možemo dati riječ nekom iz glavne uprave DEFKO ako netko želi preuzeti riječ, možete to učiniti, samo se molim vas predstavite. Da, ja ću kratko govoriti u ime komisije. Želim kao prvo zahvaliti gospodinu Danžanu na nacrtu izvješća koje mislim da općenito pruža podršku prijedlogu komisije. Mi smo kao komisija bili vrlo pažljivi pri eh, izradi teksta u prijedlogu, baš zato kako bismo postigli pravu težu između toga da s jedne strane imamo eh, novog aktera, vojsku, koju želimo uključiti u naš program pružena podrška, a da s druge strane eh, našu podršku uokvirimo na takav način da je to u skladu sa pravnom osnovom razvoja razvojne politike Europske unije. I stoga bismo vas upozorili od toga da proširimo to načelo što bi moglo dovesti do toga da se pomakne gravitacijski centar ovog programa i da se to onda dovede pod e, ZVSP. E, mogućnost da se to stavi pod ZVSP postoji, ali naravno onda bi postupak izgledao drugačije. I e, vrlo kratko o onome što je spomenuto vezano uz da se pruži razvojna pomoć. Važno je spomenuti da je instrument za stabilnost i mir, kako je trenutno zamišljen, nije u skladu s tim dakom. Dakle, mogo, bi se taj novac u 100% iznosu iskoristiti i za ciljeve izvan daka, ali praktično to nije slučaj. Gotovo 90% onoga što komisija radi s tim instrumentom je pod dakom i e, kao tako se ex post e, e, definira i mi ne savjetujemo da se to izmijeni. Čak ni pomoću ovih amandmana. Da vam dam nekoliko primjera jedna trenutna aktivnost koja po tim instrumentom nije u skladu sa DAC-om, samo da vam dam primjer vezano s to o kojim aktivnostima govorimo. Mi trenutno podržavamo e, misiju OECD u Ukrajini za praćenje provedbe sporazuma iz Minska, to jest za izostanak te promedbe. To nije podrška u Ukrajini, to je podrška koju pružamo za sporazum iz Minska i stoga to ne navodimo pod rashode koji su u skladu s DAC-om. Ali to je naravno vrlo važna podrška za praćenje razvoja situacije na terenu. Dakle, to je jedan od primjena onoga što trenutno financiramo pod e, ovim instrumentom, što nije sukladno daku, ali što mi smatramo da je u okviru tog instrumenta u ovom trenutnom obliku. Što se tiče toga da se vojska uključi u budućnosti u područje primjene instrumenta, kako što stoji u prijedlogu, pa to su izvanredne situacije, primjerice kada govorimo o Hrvatskoj republici, gdje komisija radi sa čitavim nizom aktera za sigurnost, nakon što su se urušile službe javne vlasti, E, su te snage ostale bez većeg značaja. Prije svega se to radi o plinskim snagama i o žandarmeriji. Akteri u takvim situacijama nisu u mnogo različitoj situaciji od e, onih gdje policija izgubi svoju sposobnost intervencije u društvu i često su u jednakoj mjeri prijetnja narodu kao što su i zaštita naroda. I stoga bi te intervencije s vojskom se mogle e, potumačiti u, kao da štitimo s time civilnim dušom. Primjerice, u Srednjoafričkoj republici imamo neke okolnosti gdje vojnici nemaju disciplinu zbog toga što su su e, vojnici u potpunosti slobodni ući, izaći iz e, vojnih objekata, nose oružje i trenutno ne možemo s njima surađivati na značajan način. Ono što bi nam ovaj instrument omogućio iz perspektive razvojne politike je to da e, pomognemo vojnicima da ostanu u vojnim objektima i da to oružje bude na sigurnom mjestu dok se ne koristi u svrhu rada takva vrsta aktivnosti, po našem mišljenju, u odgovarajućim okolnostima e, bi se mogla iskoristiti i tu nam se pruža ovaj instrument. Hvala. Hvala. Želi li tko iz SVD-a govoriti? Hvala vam pa gospodine predsjedavajući. S naše strane možemo samo podržati sve ono što je rekao kolega iz komisije. Činjenica da bi se ovo moglo smatrati revolucionarnim korakom, ta primjedba, ja bih e, možda tu unio nešto više nijansi i rekao da je taj projekt e, sasvim dio jedne tendencije koju primjećujemo, gdje dakle se sigurnost e, i razvoj sve više približavaju u raspravama se govorilo i o ciljevima državog razvoja i o cilju 16. I dakle krećemo se nekako prema jednoj situaciji gdje se ta dva koncepta sve više zbližavaju i zbog toga imate i ovakve današnje ovakve današnje razmišljanja. A što se ostalog tiče, mislim da je kolega već sve rekao. Hvala. Hvala. Želi li se izvjestitelj još jednom javiti za riječ? Da, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala mm, svim kolegama koji su se javili za riječ, koji su iznijeli mišljenja koje smo već i čuli. Samo želim podsjetiti da, općenito govorim, govoreći, čujem od kolega da oni kažu da jesu za poveznicu sigurnosti i e, razvojne pomoći u teoriji, ali kada se u praksi govori o toj poveznici, a to je upravo ono što činimo s ovim tekstom koji je izuzetno skroman, treba reći, odmah e, se ponovno vraćaju na e, ona stara ideološka stajališta gdje kažu e, da moramo pripaziti jer ako sigurnost približimo razvojnoj pomoći da će onda sigurnost zasjeniti razvojnu pomoć. Ali trebamo ipak reći da govorimo o omotnici za tri godine od 100 milijuna eura. A treba podsjetiti da Fed ima 31 milijardu eura za razdoblje između 2014. i 2020. godine. Dakle, ne govorimo baš o istim stvarima. Govorimo tu o skromnim projektima koji su komplementarne prirode i e, s kojima se neće novac oduzeti od e, onoga koji je stavljen na za razvojnu pomoć. Radi se o komplementarnosti. Mislim da je dosta jednostavno napadati taj instrument koji postoji, koji ima sredstva za te situacije i gdje danas kažemo da dolazi do neravnoteže. Pa morate mi objasniti gdje vidite tu neravnotežu između um, ove omotnice za taj instrument i omotnice za razvojnu pomoć. Zatim onaj aspekt dakabilnosti, dakle sukladno s dakom. To je isto tako krivo. Ovaj instrument koji imamo pred nama upravo je napravljen kako ne bi išao u tom smjeru daka. Te aktivnosti koje ćemo s ovime provesti su pod kriterijima koji ne odgovaraju um, onome što mislimo pod daku. Zatim isto tako govori mi se da govorim samo o tehničkoj raspravi, da ovo nije politička rasprava. Pa još jednom podsjećam da ovo nije izvješće gdje bismo trebali sve naše, naše razmišljanja o sigurnosti i razvojnoj pomoći iznijeti, već se tu radi o uredbi gdje moramo biti konkretni, učinkoviti, što više možemo. I e, kažete mi da izađem izvan Europskog parlamenta da vidim e, kakav je puls javnosti. Pa ja sam bio isto tako i na terenu i konkretne aktivnosti koje s ovime možemo omogućiti traže upravo dionici sa terena, što nisu lobisti za vojsku. Kada primjerice malijske vlasti, koje, podsjećam, gube jednog vojnika dnevno, jednog malijskog vojnika dnevno, kada nam ti ljudi kažu da nemaju mobilnih bolnica. Naravno da te mobilne bolnice imaju i vojnu svrhu, ali svi znamo da kada mobilne bolnice se uspostavljaju u kompletnim zonama da služe e, posebice i za e, civile. Kada smo imali e, napad u Gau 8. srpnja, gdje su se tretirali tada žrtve tog napada, pa svi su dobili zdravstveni tretman u mobilnim bolnicama, francuskima i drugima. Mislim da se ovdje ne radi o novcu koje, se koristi u svrhe vojnog lobija ili koje se koristi u krive svrhe. Vi govorite da, da se ja služim retorikom kako bi izbjegli političku raspravu. Pa možemo napraviti političku raspravu da vidimo točno za što će se ovo koristiti i kako, govorimo, kako bismo govorili o konkretnim stvarima kada nam se kaže da e, naše misije ZSOP-a naprave obuku, ali da ne daju opremu. Mislim, niko ne govori o tome da ćemo vojnu opremu e, poput tenkova davati Srednjoafričkoj republici. Radi se o obuci vojnika, o njihovom identitetu. To nije nešto što je suprotno cilju razvoja te države. To je nešto što će Turci i Rusi vrlo e, dragovoljno obaviti ako mi to ne napravimo. I mislim da imamo sva pravna, sve pravne zaštite mjere, mi. Ja ću vam sljedeći tjedan na sastanku u Sjeni predložiti da se vratimo na neke, od amandmana i na formulaciju nekih od amandmana kako bismo možda doista našli precizniji jezik možda stroži jezik koji je slični e, onom pravnom jeziku kojeg smo prije koristili, ali podsjećam, ovo nije izvješće gdje mi dajemo naše mišljenje, možemo staviti sve što želimo, ovo je pravni dokument. Dakle, ne služi za to da raspravljamo o toj poveznici sigurnosti i razvojnoj pomoći. Hvala. Hvala izvjestitelju i govornicima. Samo da vam kažem da ćemo 8. svibnja e, imati rok za podnošenje amandmana do 12 sati, a na sastanku afeta 26. lipnja ćemo raspraviti o tim amandmanima, zatim ćemo glasati u odboru 11. srpnja. Ispričavam se. Krata komentar. Evo samo da završimo ovo pa ću se vratiti na vas. Dakle, to je u srpnju, a zatim ćemo ići na plenarnu sjednicu. Izvolite, krata komentar. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Možda niste vidjeli moju karticu. Gospodine Danžanu, pa baš smo i zbog toga ovdje, da bismo imali političku raspravu. To je naš mandat. I obuka vojnih snaga u trećim državama, to je nešto što u ovom izvješću predlaže da čini Europska unija, a ne bilateralno i to ukazuje na to da imamo sve veće geopolitičke i vojne ambicije u Europskoj uniji. I to je sukladno s komentarima koje smo čuli od tamo, vezano s to da pripazimo na formulaciju. Ja mislim da to nismo učinili kada govorimo o vojnim akterima, onome što je rekla gospođa Lözing, gospodin Verinen s druge strane onda moram reći da je to jako dvosmislen pojam. Gospodin predsjedavajući, koje, ograničenja ćemo imati za vojne organizacije koje će moći primati novčane sredstva Europske unije? To nije jasno. Mi kažemo ne zato što je to nejasna formulacija. Jesu li to možda e, neke jedinice plaćenika ili neka, neka poduzeća za privatno osiguranje? To nije jasno. Operativni rashodi također će biti sasvim dio europskih proračuna, a u slučajima da vijeće jednoglasno odluči o tome vezano uz vojne i civilne aktivnosti. Dakle, to ima i vojni aspekt, to je nesumljivo tako. I čak i kažete, ako se to ne tiče operacija, pa evo, to, tu se opet vraćamo na početak onoga što sam rekao, ispričavam se. Ne želimo sada ponovno otvoriti raspravu, ali naravno bit će nam drago vidjeti na sastanku izvjesta u sjedni predstavnika FDD-a kako bismo onda tamo čuli sve primjedbe FDD-a. S ovime zaključujemo točku broj 6 imali smo i priopćenja. I onda sada imamo točku 7 i 8 s kojima ćemo se baviti istodobno. Samo su mi sada potvrdili da su naši gonici stigli. I stoga mislim da ih možemo pozvati sada da nam se tu gore pridruže. Okay, so <clears throat> we are getting started. Nastavljamo, dakle, prelazimo na e, točke 7 i 8 o kojima ćemo razgovarati zajedno. E, rasprava o odnosima između Europske unije i ASEANA. S nama su danas dva stručnjaka. Odnosno, s nama će biti dva stručnjaka, ali za početak počet ćemo od prvog stručnjaka. Gospodin Kervas je ravnatelj Centra za studije o ASEANu na sveučilištu u Antwerpenu. A nakon što ćemo dva izlaganja ćemo čuti izvješće o e, i vlastitu inicijativu o odnosima između Europske unije i ASEANA, jer obilježava se 50 godišnjica ASEANA i 40. godišnjica formalnih odnosa između Europske unije i ASEANA. Rezolucija iz 2014. godine je rezolucija u kojoj je Europski parlament predložio da se e, odnosi između Europske unije i ASEANA počnu smatrati i strateškima. 2015. godine visoka je predstavnica usvojila e, preporuku u kojoj se govorilo upravo, dakle u kojoj komunikaciji se govorilo o odnosima između Europske unije i ASEANA i strateškim aspektima gdje e, se e, govorilo kako treba produbiti odnose na čitavom nizu planova. Za početak e, ću vam dati riječ na 10 minuta. Nadamo se da će u međuvremenu i vaš kolega stići. Dame i gospodo, u prošlosti bilo je dosta problematičnih i e, aspekata i nerazumijevanja odnosa među Europske unije i a zbog onoga što se zove ASEAN, način ASEANA. Kada je ASEAN osnovan e, krajem 60. i početkom 70. godina, glavni mu je cilj bilo ostvarivanje političke suradnje među državama članicama kako bi se ublažili svi sigurnosti i problemi. U to vrijeme nije cilj e, bila regionalna integracija. S obzirom na iskustva tih zemalja vezana za dekolonizaciju, Došlo je do nezavisnosti, a nezavisnost su urodile rivalstvom i određenim brojem problema. Er, i rezultat toga bile su norme ASEANA za regionalizaciju i integraciju. To sada zovemo način ASEANA. Osobno mislim da to predstavlja prepreku većem razvoju temog udruženja. Način ASEANA kao način donošenja odluka je zapravo utemeljeno na tradicionalnom malezijskom načinu donošenja odluka putem konsenzusa, <clears throat> kako se to radilo kod njih e, na selima. Ali <clears throat> to omogućuje državama članicama da surađuju u mjeri u kojoj žele kao i da toliko krenu u proces regionalnog integriranja, ali ne treba ići dalje od onoga što žele. U ASEANu se uglavnom radi na temelju konsenzusa, a pitanja koje međusobno ne mogu riješiti često se stave po strani kako se ne bi sprječavala suradnja na drugim pitanjima. I stoga je proces koji se naziva način ASEANA često podvrgnut kritici jer se smatra sporim i neučinkovitim i spriječava dakle, ekonomsku integraciju. Primjer toga jest upravo e, područ, način na koji se primjenjivao ugovor o slobodnoj trgovini ASEANA iz 90. godina. Ali u to bismo mogli uključiti i provedbu asijanske ekonomske zajednice. Valja naglasiti da se nikada nije razmatrala mogućnost ostvarivanja carinske unije u ASEANu. Glavni ekonomisti zemalja članica ASEANA se e, stalno protive stvaranju takve carinske unije. Oni jednostavno kažu da e, Europska unija nije realan model za način suradnje među zemljama ASEANA. Jer bi Carinska unija u ASEANu e, imala važne nadležnosti e, u odnosu na nacionalnu razinu i to bi išlo protiv načinu ASEANA a osim toga smatra se da bi s ekonomskog stanovišta to značilo i zajedničku e, vanjsko-trgovinsku politiku prema trećim zemljama koja bi bila više restriktivna nego li što imaju neke države članice ASEAN danas, primjerice Singapur. 2002. godine osnovana je zona slobodne trgovine u ASEANu, a 2007. godine krenulo se sa ostvarivanjem jednog od tri stupa ASEANA. To je trebalo zaživjeti 2015. godine, međutim do toga nije došlo i mnogi su rekli pa to i nije trebao biti ciljna godina ostvarivanja toga, već jednostavno važno važna godina. I mnoge zemlje ne udovoljavaju e, mnogim odredbama sada. I to iz različitih razloga. Vjerojatno zbog toga što na razini ASEANA nema institucija i integracije, a države članice e, imaju veliku averziju da dođe do takve centralizirane E, jednog takvog centraliziranog načina organizacije. To se vrlo vjerojatno dugo još neće promijeniti. E, drugi razlog je i taj što su e, zemlje članice ASEANA vrlo različito razvijene. To se zove jaz razvoja zemalja ASEANA. Postoji način kojim se tom pristupa u okviru ASEANA i jednostavno mislim da se nedovoljno uviđa da se to treba rješavati na razini ASEANA, barem se ne uviđa u dovoljnoj mjeri. A zemlje članice ASEANA koje su bliske doktrini ASEANA spominju da Vjetnam, Laos i e, e Kambođa E, koje su zemlje koje su e, najmanje da imaju najmanje problema. Dakle, radi se o četiri zemlje koje e, zapravo se smatra da imaju brži gospodarski rast od preostalih šest zemalja. Traži se, dakle, veća konvergencija. Međutim, mnogi se pitaju je li ritam konvergencije dovoljno brz. Smatra se da bi e, BDP po glavi stanovnika Singapura uspoređen s onim u Kambođi, da bi e, iznosio 27 2030. a bio je 2007. 58,8 što je značilo da Singapur tada imao 58,8 puta veći e, rast Eh, gospodarski rast, eh, odnosno BDP po glavi stanovnika od Singapura. A misli se da će 2030. taj omjer biti 27, međutim, osobno jako dvojim da je to dovoljno za konvergenciju. U ASEANu se govori i o podregionalnim koridorima u razvoju infrastrukture. To je nešto što je naročito eh, značajno na granicama E, Burme, Laosa, Vjetnama i Kambođe. Razvila se i inicijativa za integraciju u ASEANu, a šest razvijenije zemalja ASEANA ima, daju povlašteni status e, onim četiri zemlje koje su manje razvijene, a to su e, Kambodža, Kambođa, Laos, Vjetnam i Burma. Ta inicijativa načinjena je kako bi se usmjerila na obrazovanje i e, profesionalnu obuku, a države članice ASEAN-a moraju pridonijeti tomu, i tu citiram, koliko mogu. Kraj citata. Dakle, tu zapravo i ne postoji fond, već jedan širi okvir e, koji govori i o e, e, jednom širem sustavu i pomoć novim članicama. Ali to je zapravo nije nešto što je ostvarivo jer sama ta inicijativa je nešto što su pretvodile nacionalne strategije Singapura i Malezije, a djelomično je i Tajland igra u tome određenu ulogu. Inicijativa za integraciju ASEANA je istovremeno inicijativa koja ima pozitivnu diskriminaciju prema manje razvijenim državama. Jednostavno se smatra <clears throat> da sve države članice trebaju iskoristiti pogodnosti. U izvjesnoj mjeri to je normalno s obzirom na sve e, što je načinjeno kako bi se stvorila <clears throat> asijanska zajednica. Međutim, ne omogućuje da se stvarnim regionalnim politikama u ASEANu socijalnoj sigurnosti ili socijalnoj zaštiti može posvetiti dužna pažnja, uključujući i razlike unutar e, država članica ASEANA e, se ne bavi na razlikama u razvoju. Ja sam govorio onom, u nekim među zemljama, ali i unutar pojedinih zemalja postoje velike razlike u razvoju primjerice na Filipinima. Među zemljama članicama ASEANA samo dvije su zemlje koje imaju e, velike prihode, što naravno nešto govori o razvoju u regiji i razvoju najmanje e, razvijenih zemalja. One zemlje koje ulaze u srednju kategoriju prihoda e, se često u njima se često smatra da nije dobro pomagati druge zemlje jer će se na taj način stvoriti budući konkurenti. Što zapravo objašnjava da se već dugo godina nije napredovalo u e, smanjivanju razlika u razvoju među pojedinim zemljama. S jedne strane E, to je e, sa stanovišta političke ekonomije nedovoljno, ali e, možda bi se cinično moglo govoriti o igri koordiniranja kako nam opisuju politički ekonomisti. I to je opet igra koja se igra na način ASEANA gdje se šest već jačih zemalja ASEANA i šest manje razvijenih ASEANA nalaze i e, zemlje e, donatori zapravo nalaze u kontekstu, e, međunarodnom kontekstu koji se vrlo brzo mijenja. Trebalo bi se zapravo na tom planu doći do logičnog zaključka da bi se e, pitanjem e, razvojne pomoći trebali baviti jedno zajedničko tijelo, tajništvo ASEANA. E, međutim, države članice, s obzirom na način ASEANA koji kojim zemlje međusobno surađuju, dakle one ne dopuštaju da tajništvo ASEANA šta poduzme, a da pritom to nisu prethodno dobre države članice. Bilo bi naravno dobro da Banka ASEANA radi na tim pitanjima. Hvala. s nama je i gospodin Daly koji je ravnatelj za jugoistočnu Aziju u e, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, pa ću njemu dati sada riječ na 10 minuta. Hvala eh, lijepa. U ime Europske službe za vanjsko djelovanje zahvaljujemo se Europskom parlamentu što se eh, stalno zanima za pitanja u, vezana za jugoistočnu Aziju, a istovremeno i za odnose između tog područja Europske unije. Današnja tema tek je jedan od primjera vašeg stalnog interesa za tu regiju, što mi u Europskoj službi za vanjsko djelovanje jako cijenimo. Hvala vam i što ste me pozvali da sudjelujem u današnjoj raspravi. Ova godina jest prekretnica, 40. godišnjica od e, osnivanja e, dijaloga e, između Europske unije i ASEANA. Europska unija uvelike podržava integracije ASEANA kao ključne <clears throat> ključnu točku za integracije u tom dijelu svijeta. To je vrlo značajno za Europsku uniju. Europska unija je partner koji je integriran, radi na integracijama i u tom smislu smo jedinstven partner ASEANu u tom smislu znamo koje sve e, izazove to predstavlja kada govorimo o regionalnoj integraciji. A pojedinosti o tome je upravo e, objasnio profesor Kajver. Mi kao Europska unija možemo e, reći vrlo otvoreno ASEANu. Europska unija je vaš jedinstven partner jer možemo razumjeti sve poteškoće. Posljednjih godina došlo je do puno više suradnje između Europske unije i ASEANA. 2015. godine imenovali smo veleposlanika pri ASEANu, a sada se radi na dubljem i širem angažmanu u toj regiji. I dalje želimo eh, ostvariti suradnju između naše dvije regije i imamo e, posebne partnerske odnose s njima. U e, listopadu prošle godine održao se sastanak između Europske unije i ASEANA u Bankoku koji pokazuje naše dinamične odnose. To su dva i procesa integriranja koji se odvijaju kod njih i kod nas i to je za nas vrlo značajno s obzirom na nestabilnu situaciju u svijetu. S obzirom na konkretne odnose između Europske unije i ASEANA, e, prioritet nam je e, ostvarivanje daljnje suradnje. Moramo nastaviti raditi na tome i nastaviti e, na tome da se prioriteti koji su ministri na ministarskom sastanku donijeli 2014. i potvrdili 2015. godine ostvare. Napreduje se dobro na pitanjima sporazuma o e, zračnom prometu. Ja, e, uskoro će se održati i sastanak u Helsinkiju na tu temu. Ekonomska zajednica ASEANA i e, povjerenik za trgovinu Europske unije sastali su se u Manili u Ožiku na e, trećim e, razgovorima na temu trgovine. E, mi imamo jake ekonomske i trgovinske odnose 230 milijardi eura prošle godine što znači preko jedne milijarde eura svaki drugi dan. Europska unija je druga po veličini partner, ekonomski partner ASEANA, a ASEAN kao blok je treći po veličini ekonomski partner Europske unije. Gospođa Malmström, povjerenica za trgovinu i ministri ekonomije iz država ASEANA nastavili su raditi na ostvarivanju sporazuma o slobodnoj trgovini. E, I sada nešto na temu sigurnosti i suradnje na tu temu. Sigurnost je obrana i suradnje na tu temu. Nastavit će se s time. Europa je značajan dionik u tom smislu i možemo puno pomoći i pridonijeti s obzirom na naša iskustva. Među različitim inicijativama koje Europska unija provodi ove godine postoji seminar o, koji se održa u veljači u, u Briselu o e, borbi protiv terorizma, zatim se u Indoneziji održao sastanak protiv trgovine ljudima, zatim pregled o, e, koji će se održati o Europskoj sigurnosnoj obrambenoj politici koji će se održati sljedeći mjesec u Rimu, a na sličnu temu imat ćemo sastanak i u Burmi u lipnju. Četvrti dijalog na visokoj razini o pomorskoj sigurnosti održat će se na Filipinima u drugom dijelu ove godine. Istovremeno traži se da Europska unija bude više prisutna u regiji, a Europska unija spremna je pridonijeti e, programu rada različitih foruma ASEANA, e, samita ASEANA i e, ministarski forum plus. Iza toga ima puno razloga. Mi vjerujemo u ASEAN, mi Vjerujemo da je ASEAN bitan, da, treba, da je od bitne važnosti, vjerujemo u odnose između Europske unije i ASEANA. Iz tog razloga logično je smatrati da moramo igrati ulogu u svim forumima koje predvodi ASEAN. U suštini e, puno naših e, prioriteta, odnosno njihovih prioriteta odgovara onima gdje Europa ima puno iskustva. Pomorska sigurnost, e, borba protiv prirodnih katastrofa i upravljanje u slučaju da dođe do e, prirodnih ili e, drugih katastrofa koje je uzrokovao čovjek i tako dalje. Svjesni smo dakle da će za našu suradnju trebati više vremena, ali i Europska unija i ASEAN trebaju raditi na strateškom partnerstvu koje je već sada dobro utemeljeno. Takvo ojačano partnerstvo trebalo bi omogućiti da se instinktivnije obratimo jedni drugima kada budemo raspravljali o problemima svjetske prirode i dakle da se odmaknemo od isključivo bilateralnih pitanja trebali bismo u različitim međunarodnim forumima se obraćati jednim drugima, bilo da ovdje govorimo o Yorku, Ženevi ili drugim forumima. Evo par uvodnih riječi koje sam eh, htio eh, reći kako bi uveo sadašnje stanje odnosa između Europske unije i Asena. Hvala. Hvala vama, a sada ćemo, kao što sam rekao, raspravljati obje ove točke zajedno. Najprije ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Nisam vidio, oprostite da ipak je tu. Tu je, dakle, izvjestitelj. Nisam tako malen. E, s intelektualnog stanovišta teško vas je i e, previdjeti i ne zamijetiti. Sada ću dakle dati riječ izvjestitelju koji će nam e, predstaviti prijedlog izvješća. Nakon toga ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Molim, zapišite sva pitanja pa ćete kasnije moći odgovoriti na njih izvjestitelju. Imate riječ. Nema problema. Hvala vam što ste mi dali riječ. I zahvaljujem našim stručnjacima ja ću samo izdvojiti nešto vremena kako bih e, naglasio određene aspekte ovoga izvješća e, koje mi se čine relevantnima ako ste sigurno primijetili. Kao prvo imam jedno postupovno pitanje. Rok za predlaganje amandmana je sutra u 12 sati do 12 sati, a drugo razmatranje mišljenja u AFET-u je 19. lipnja, glasovanje 20. lipnja, a glasovanje na plenarnoj sjednici u srpnju. Saznao sam od Europske službe za vanjsko djelovanje da će visoka predstavnica Mogherini u kolvozu otići u tu regiju, e, tako da bi možda Europska služba za vanjsko djelovanje mogla eventualno iskoristiti o izvješće ukoliko bude izglasano u parlamentu i možda bi to mogli iskoristiti u svoj e, tijekom razgovora u regiji. Ukoliko je to tehnički moguće, možemo razmisliti o tome da se glasovanje održi u srpnju. Na taj način bismo mogli prenijeti stajalište parlamenta i mogli bismo ga zapravo prenijeti zajedno sa Europskom službom za vanjsko djelovanje. Kada je reč o samom sadržaju, želio bih istaknuti nekoliko stvari. Prije svega, nije zadaća Europske unije da definira ciljeve koje bi ASEAN e, trebao ispuniti e, kao jedna regionalna organizacija. Mi moramo podržavati sve napore koji idu u smjeru regionalne integracije, dakle sve ono što oni već poduzimaju. A kao što je već rečeno, mi podržavamo sve politike koje su usmjerene na na dakle centralnu važnost ASEANA, htio bih spomenuti e, stavak peti nacrta rezolucije. Mislim da možemo i da bismo trebali donekle biti samokritični. Kada sam nedavno obišao ovu regiju, e, razgovarala sam sa čitavim nizom sugovornika i zapravo mnogi su nas kritizirali zbog neodlučnog stava vezano uz spor u e, Južno-Kineskom moru, što je jedno vrlo aktualno pitanje. Želimo li se pokazati pouzdanim partnerom, moramo to pokazati i dijelima. Riječi nisu dovoljne. Nadalje, uvjeren sam da Europska unija može više ponuditi nego što smo mi do sada bili svjesni Europska unija naročito može biti dobar partner za pitanja, e, dakle za nekonvencionalno rješavanje sigurnosnih pitanja i tu postoji čitav raspon različitih mogućnosti. Zatim, u stavku osmom spominje se regionalni sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i a Već sam razgovarao sa predsjednikom odbora INTA i rečeno mi je da je ova formulacija presnažna i da bismo se na taj način mogli dovesti u situaciju da se to protumači kao da se miješamo u e, nadležnost odbora INTA, dakle odbora za međunarodnu trgovinu. Ja ću e, e, predložiti jednu drugačiju formulaciju. Što se tiče samog sadržaja, imajući u vidu sve veći interes za sporazumima među regijama. Ne trebamo od toga odustati. A već rečeno, e, na sastanku između povjerenice Malstrom i ministara e, gospodarstva da je dogovoreno, dogovoren obuhvat sporazuma. Ove godine imamo nekoliko obljetnica koje su važne kako za ASEAN, tako i za nas. Ja sam e, razgovarao sa nizom sugovornika vezano uz mogućnost da se e, krene u jednu inicijativu programa razmjene e, mladih čelnika između ove dvije regije. Na taj način bismo mogli zacrtati novi smjer za buduću suradnju. Dobio sam pozitivne reakcije od velikog broja sugovornika u Briselu, ali isto tako i iz regije ASEAN. Pa mislim da bismo mogli zajedno sa Europskom službom za vanjsko djelovanje i Europskom komisijom predložiti neke aktivnosti koje bi mogle dati rezultate. Nadalje, smatram da je iznimno važno da institucije Europske unije zajedno sa državama članicama daju prednost učestalim e, kontaktima između ove dvije regije. Jedini način da nas se prizna kao punopravnog i važnog partnera u budućnosti dogodit će se ukoliko ne propustimo niti jednu priliku za suradnju. Moramo iskoristiti puni potencijal tih mogućnosti. U redu ime PP, e p-a, gospodin Kukan. Hvala vam predsjedniče. Ja najprije želim zahvaliti gospodinu Butikoferu na ovom nacrtu izvješća. Ja u e, uistinu e, podržavam njegov pristup ovoj temi u glavnim crtama, ne želim ponavljati e, brojne pozitivne aspekte koji se nalaze u izvješću. Mislim da bi to moglo pokrenuti jednu širu raspravu unutar Europskog parlamenta vezano uz ovo pitanje i e, ne samo da bi da će to potaknuti raspravu, nadam se da će to dovesti i do konkretnih koraka e, koji će pomoći da e, zaživi suradnja između EU-a i ASEAN-a. Što se tiče ASEAN-a, Evropska unija mora nastaviti podržavati dalje ekonomske integracije u regiji, što bi trebalo potencijalno dovesti do jedinstvenog tržišta. Isto tako staviti naglasak na kontakte među ljudima, što može poslužiti kao osnova za stabilnost i sigurnost u regiji. Intenziviranje suradnje sa jednom od e, najdinamičnijih e, regija u svijetu je ključna. Dakle, trgovina, obrazovanje, e, inovacije, povezanost, dakle to su sve područja koja bi trebalo intenzivirati. Što se tiče trgovine, sporazume o slobodnoj trgovini mogu poslužiti kao kamen temeljac za šire trgovinske sporazume. Mi često sagledavamo odnose sa ASEANom e, samo iz perspektive ekonomskih i trgovinskih odnosa. Mislim da bismo trebali izići izvan tih tradicionalnih okvira. Odnosi između EU-a i ASEN-a imaju potencijal za daljnji razvoj. Slažem se sa strateškim partnerstvom s ovom regijom, što je ključno za naše buduće odnose. Mi moramo snažiti i političke veze sa tom regijom, a u tom kontekstu mislim da i Europski parlament ima svoju ulogu posebno kada je riječ o međuparlamentarnom dijalogu i suradnjom sa međuparlamentarnom skupštinom zemalja ASEANA. Mi imamo vrlo konkretnu ekspertizu koja može pomoći da se osnaži suradnja među regionalnim tijelima, ali je potrebna snažnija politička volja i moramo se usmjeriti na razvoj tih odnosa. Zahvaljujem našim stručnjacima na njihovim izlaganjima. E, mislim da je to bilo vrlo korisno za nas. Zamolit ću ih da nam nešto prokomentiraju. Sada se obilježava 50. obljetnica integracije zemalja ASEANA. Ovo je e, najbrže rastuća regija koja ima sve važniju ulogu i poziciju u svijetu. Premda te zemlje imaju svoj vlastiti integracijski model, u našem je interesu da potičemo širu suradnju e, te da podijelimo sa njima naše integracijsko iskustvo. Možete li to prokomentirati, molim vas? U ime kluba zastupnika ALDE. Kolega Koček. E, pa ne, nisam htio preskočiti e, socijaliste, samo nigdje to nije bilo navedeno. Izvolite. Dobro, ja ću govoriti u ime kolege Davida Martina. Gospodin Martin želi zahvaliti izvjestitelju na ovome izvješću. 2017. godina je godina kada se obilježava 40. obljetnica odnosa Europske unije i Azije i mislim da je ovo trenutak da se da ocjena dosadašnje suradnje. Sada postoje snažne ekonomske veze između EU-a i ASEAN-a koje moramo dodatno produbiti, zahvaljujući trima trgovinskim sporazumima koji čekaju na potpisivanje. Međutim, ASEAN nije samo gospodarski nego i strateški partner Europskoj Regionalna sigurnost i stabilnost, posebno u ovim e, nepredvidivim vremenima u svijetu, od velikog su značaja za Europsku uniju. Moramo e, isto imati na umu kako se SAD pozicionira prema toj regiji. Naša unija temelji se na vrijednostima, ljudska i radnička prava su nam dragocjena. Iz tog razloga moramo nastaviti suradnju s partnerima iz zemalja ASEANA kroz dijalog o politici ljudskih prava koji je pokrenut 2015. godine te e, kroz naše trgovinske i druge sporazume. Ukoliko želimo da zemlje ASEANA nastave napredovati kao regionalni igrač, ukoliko oni to žele, oni moraju naprijediti životni standard svojih građana. Oni sada traže veći prostor za e, izražavanje e, dakle slobodnog mišljenja, civilnog društva i slobode tiska. E, tu je isto tako i situacija manjine Rohinđa u Mijanmaru. također se je zabrinjavajuće stanje manjinskih prava u Tajlandu i u drugim zemljama, na tisuće e, izvan sudskih smaknuća u Filipinima gdje bi se ponovno mogla uvesti smrtna kazna te uvođenje zakona kojima se ograničava sloboda izražavanja i udruživanja u, u nekolicini azijskih zemalja. O tome se mnogo govori u medijima. Također e, se zapravo na taj način ne dovode u pitanje kršenje ljudskih prava što ugrožava legitimnost ovoga projekta, a ukoliko oni žele nastaviti e, graditi svoj napredak na ekonomskim postignućima te biti važan regionalni igrač u pitanjima kao što su pomorstvo i trgovina, oni moraju raditi na tome da zadrže svoj legitimitet. Hvala. Now we come to the other group. Since I... Dobro, hvala. Zahvaljujem klubu zastupnika SID i sada prelazimo na sljedeći klub. E, hvala. Ja također želim zahvaliti e, izvjestitelju Butikoferu na ovome izvješću o političkim odnosima Europske unije ASEANA, zemlje ASEANA, obuhvaćaju e, različita područja, trgovinu, gospodarstvo, političke veze i ovo izvješće je pravodobno budući da se ove godine, godine obilježava 40. obljetnica formalnih odnosa između EU i ASEAN. ASEAN je jedna od najdinamičnijih regija u svijetu, jedna od onih koje ostvaruje najveći rast, a potencijal da Europska unija produbi svoje odnose s ovom regijom nije zanemariv. Dobar je primjer činjenica da je Europska unija 2014. godine Filipinima dala status GSP+, to je prva zemlja koja uživa takve trgovinske povlastice, što uistinu može poslužiti kao primjer drugim članovima ASEANA. U svjetlu te činjenice slažem se da bi naše odnose trebalo podići na višu razinu, da to bude naš strateški partner. To bi bila sjajna prilika da Europska unija osnaži svoj položaj u Aziji. Zaključno, moramo e, naglasiti u ovome izvješću činjenicu da smo zabrinuti zbog kršenja ljudskih prava i erozije demokracije, represije i diskriminacije u nekim zemljama te regije, posebno na Filipinima i u Mijanmaru. Hvala. Posljednji govornik e, je, e, govornica je iz kluba zastupnika Zelenih. Da, ja zapravo nisam izvjestiteljica u Sjeni. E, naš glavni izvjestitelj je iz kluba zastupnika Zelenih, ali imam jedno pitanje za naše stručnjake i jedno pitanje za izvjestitelja, za gospodina Butikofera. Ovdje se e, mnogo govori o zaštiti ljudskih prava, što je u redu. Međutim, izgleda da je opće pravilo da se ne navode e, imena pojedinih zemalja i ne znam koliko je to korisno jer u Mijanmaru i na Filipinima uistinu postoje problemi i neobično je da se to uopće ne spominje. Sada imam e, dva pitanja za naše stručnjake, za gospodina Kuversa. Vi kažete da nema stvarne suradnje unutar zemalja ASEANA, dakle među tim zemljama kako onda tumačite neka pitanja kao što e, je primjerice e, suradnja u području Mekonga? Meni se čini da je vrlo dobro da se tu donijela konvencija za suzbijanje trgovine ljudima. To mi se činilo kao nešto što je dosta napredno, ali vi možda imate drugačije primjere, manje uspješne primjere. Zatim pitanje za gospodina Dalija. Vi ste rekli da je ova 40. obljetnica naše zajedničke suradnje prilika da se zapravo prenese jedna poruka. E, možete li reći nešto konkretnije vezano s ljudska prava? Mi imamo dijalog između Europske unije i ASEANA. Prvi sastanak je održan 2015. godine. E, predviđa li se e, još takvih sastanaka u skoroj budućnosti? I postoji li interes da se više povežu trgovinski pregovori sa kriterijima za poštivanje ljudskih prava. Spomenuli smo da su Filipini dobili status GSP+, istovremeno postoje veliki problemi, čak bi Međunarodni kazneni sud mogao pokrenuti postupak, odnosno istragu protiv predsjednika. Dakle, e, razmatrali se mogućnost da se situacija poboljša umjesto da ona da se pogoršava. Zatim, Također ste rekli da bi Europska unija zajedno sa zemljama ASEANA trebala surađivati na nekim pitanjima na multilateralnoj razini, na svjetskoj razini. Dakle, koja su to pitanja? Pretpostavljam da, je to, da su to pitanja migracija, odnosu na e, vijeće zemalja zaljeva. Indonezija i Filipini imaju dobru politiku, ali molim vas da kažete nešto konkretnije o tome. Hvala vam kao i obično vrijeme luksuz na sastancima odbora, pa ću zamoliti stručnjake da odgovore i molim vas da se držite vremena od dvije i po vremena. Znam da je to ambiciozno, ali nažalost nemamo više vremena. Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, dopustite mi da vam nešto ukratko kažem o budućoj suradnji. Zapravo mislim da tu mogu reći dvije stvari. E, kao prvo tu je sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i ASEAN-a. Mislim da je na europskoj razini donesena ispravna politika. U tom trenutku e, je bilo postalo nemoguće dalje pregovarati i zapravo je bilo nemoguće predijeliti se za nacionalni pristup. Dakle, da se ispregovara sporazum sa Singapurom, Vijetnamom i tako dalje. Iz čitavog niza razloga. Jedan od tih razloga bio je da se ASEAN ne može usporediti sa Europskom unijom, budući da ne postoji nekakva e, centralizirana institucija koja bi bila zadužena za praćenje pregovora. Drugo, to sam već spomenuo, postoje velike razlike u razvoju pojedinih zemalja Asana, tako da je njihov interes za trgovinskim sporazumom sa Europskom unijom različit. Neke čak nisu sklone potpisivanju takvog sporazuma. Naravno, ja smatram da e, te pregovore treba nastaviti, kao što znate, došlo do zastoja u nekim e, od njih. Dakle, to bi svakako trebalo nastaviti i trebalo bi više toga poduzeti e, u pregovorima između Europske unije i ASANA, a ne u e, pregovorima s pojedinim zemljama. Zatim, e, još jedna stvar koja se tiče razvojnih razlika. Mislim da postoji mogućnost da se produbi suradnja sa zemljama ASEANA E, to su zemlje kojima je uistinu potrebna pomoć i kroz davanje više pomoći onim zemljama ASEANA koje su manje ili najmanje razvijene, omogućit će se i bolje funkcioniranje ASEANA. Dakle, mislim da im na taj način možemo pomoći mi iz naše perspektive. I zatim što se tiče suradnje u Mekongu, upravo ste kada kažete da pa ne znam kol, je li to bilo uistinu toliko uspješno, ali svakako e, tako je se prikazivalo. E, iskreno rečeno to i nije bilo toliko uspješno. To je zapravo samo jedan rijetki primjer regionalne suradnje koji je uspio. Ovo je izvorno pokrenuto pod okriljem e, Azijske razvojne banke i onda se odjednom pojavilo u službenim dokumentima ASEANA kao da su htjeli pripisati zasluge sebi. Ali to, e, na taj način se sjeća dom da je to jedna od rijetkih regionalnih inicijativa u tom dijelu svijeta, ali slažem se da, da na tome treba ustrajati. Izvolite. Gospodin Dali, hvala, ja ću nastaviti odgovoriti redom. Kao prvo, nakon 50 godina e, integracijski proces e, u zemljama Asana je zaživio i Europska unija svakako želi prenijeti svoje iskustvo drugima. Dakle, u ovom konkretnom slučaju zemljama Asana. To ne znači da mi možemo naprosto kopirati naše iskustvo drugdje. Mi smo razgovarali o tome, e, dakle, kako smo mi postupili, na koji način smo neke stvari odradili i to je pomoglo zemljama Asana da eventualno neke naše mjere preuzmu ili da se na sličan način suoče s izazovima. Ali to je sastavni dio dijaloga koji se vodi s tim zemljama. E, kada je riječ e, o poštivanju ljudskih prava, održan je dijalog sa povjerenstvom ASEANA za ljudska prava. U sljedećih nekoliko mjeseci namjeravamo održati još jedan takav sastanak. To je da kako samo dopuna svim bilateralnim sastancima koji se vode s pojedinim zemljama na temu ljudskih prava. Spomenuli ste Rohinđe i spomenuli ste e, dakle, prava manjina na Tajlandu i Filipinima. Dakle, mi takva pitanja postavljamo direktno u, u dijalogu s tim zemljama. Što se tiče statusa GSP+, u uredbi o GSP-u to je definirano na način da se zemljama daje određene prednosti e, nakon što ispune relevantne konvencije u području ljudskih prava, radničkih prava i zaštite okoliša. Da kako tu postoje mjere praćenja provedbe. Kad je riječ o Filipinima, mi smo ranije tijekom ove godine imali e, stručnjake koji su dakle otišli, koji su išli u monitoring što se tiče nekih svjetskih relevantnih pitanja, padaju nam na pamet pitanja kao što su ublažavanje klimatskih promjena, e, suzbijanje terorizma, dakle, osim migracija su to relevantne teme u razvoju i jačanju naših veza sa zemljama ASEANA u interesu nam je da e, dijalog da se vodi dijalog koji izlazi izvan okvira bilateralnog dijaloga. Mi želimo pokazati da Europska unija nije samo gospodarski nego i politički partner tim zemljama te da nas ne zanimaju samo pitanja zajedničkog interesa u jednom užem kontekstu, nego da to stavljamo u jedan širi svjetski kontekst. Izvjestitelj je zatražio još jednom riječ. E, Izvolite, imate jednu minutu za zaključenje primjedba. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, zahvaljujem svim kolegama na primjedbama. Što se tiče onih pitanja koje mi je postavila gospođa Lohpiler, ja doista ne smatram da je moja odgovornost u ovom izvješću e, izdvojiti pojedine države. Mi imamo rezolucije posvećene pojedinim državama u ovom parlamentu s kojima možemo staviti te ciljeve. U citatima sam, mislim, naveo barem 11 takvih rezolucija, tako da, mislim da sam s time to pokrio. Kao drugo, uz svo dužno poštovanje ja odbijam onaj kriticizam koji je iznio naš stručan gospodin Krevers vezano uz cilj da imamo sporazum o slobodnoj trgovini između dvije regije. Mislim da tu treba imati na umu i geopolitičke osjetljivosti i da tu u regiji postoje određena očekivanja prema Europske uniji koja ne bismo trebali propustiti i ispuniti. Hvala vam lijepa. Zaključit ću s ovom točkom tako što ću odgovoriti na dva pitanja izvjestitelja vezano uz vremenske rokove. Vremenske rokovi njih je dosta teško odgoditi, to je proširiti, ali možemo usvojiti ovo izvješće i zatim ga odmah predati e, visokoj predstavnici Europske službe žalanskog djelovanja prije putovanja i ako je potrebno onda možemo e, povratne informacije s njenog putovanja uključiti kasnije možda u izvješće i to izglasa na plenarnoj sjednici. A što se tiče među e, što se tiče odbora INTA, njih smo pozvali da naprave vlastito izvješće a naš e, izvjestitelj u Sjeni e, iz e, SED-a je isto tako i stalni izvjestitelj u odboru INTA za zemlje ASENA, tako da nam on možda može dopinjeti u izvješću sa poglavljima o slobodnoj trgovini, ali naravno da ne možemo napraviti ovakvo izvješće, a da uopće ne spomenemo slobodnu trgovinu i stoga mislim da bi izvješće tako mogao nastaviti raditi. Zatim što se tiče tehničkih informacija, kao što je se rekao, sutra isteče rok za podnošenje amandmana u 11 sati, će rečeno, i zatim ste spomenuli ostatak vremenskih rokova, pa to ne moram spomenuti. Samo onda mogu reći da s ovime zaključujemo jutarnji dio našeg sasanka, a u 15 sati nastavljamo s našim dnevnim redom gdje imamo zajednički sastanak sa odborom za kulturu. Hvala vam lijepo i vidimo se ponovno danas popodne.